Dear colleagues, please. Thank you. Hvala vam. Želim zahvaliti i pozdraviti sve naše istaknute goste govornike koji su nam se pridružili danas na našem javnom saslušanju o našem velikom zakonodavnom paketu za banke. Hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Ovo saslušanje je za nas ključno u svrhu pripreme izvješća. Ovime obilježavamo početak zakonodavnog postupka u ovoj instituciji u jednom e, značajnom području koje je vrlo bitno za poboljšanje i unapređenje našeg prava i bankovne unije. Krećemo od dobro polazišta. Želim zahvaliti s time u vezi komisiji na izvrsnom prijedlogu koji je izdala. Mislim da sada ne trebamo ulaziti u opis sadržaja paketa. Jedino moram napomenuti da smo već odlučili ubrzati rad na dvije odredbe iz paketa CRR i CRD i to je sastavni dio odredaba o ograničenju velikih izloženosti. Nismo donijeli, međutim, isti zaključak o odredbama iz ostatka paketa, ali na to ćemo se vratiti uskoro i možda će nam upravo ova današnja rasprava pomoći u odlučivanju. Kao što sam rekao, ovaj paket je izuzetno relevantan, dakle provedba odredaba o MRL-u i telaku su doista ključne kako bi cijeli paket bio vjerodostojan. I to je važan dio cjelokupnog režima. Mislim da se doista trebamo osredotočiti na to Iduće godine započinje podrobnije promišljenje o BRRD-u. Dakle, ja bih stoga predložio da ta dva elementa budu e, razdvojena. Paket CRR i CRD postiže dobru ravnotežu u mjerama ublažavanja rizika i mjerama koje nastoje osigurati bolje poticaje za financiranje realne ekonomije. Naravno, oba paketa bi mogla, a vjerojatno će se i moći poboljšati našim radom. A od ovog saslušanja očekujemo doprinose koji će nam omogućiti da kvalitetno odradimo svoj posao. Sada bih predao riječ našim izvjestiteljima na pet minuta svakome. Prvi ima riječ izvjestitelj za VRD, Gunnar Hökmark. Izvolite. Hvala na ovom uvodu. I ja također želim pozdraviti naše goste i poželjeti im dobrodošlicu. Smatram da je važno započeti sa podsjećanjem na činjenicu da smo u proteklih pet ili šest godina donijeli veliki broj zakonskih akata u ovom području. Imamo direktivu i uredbu o kapitalnim zahtjevima, također direktivu o oporavku i sanaciji banaka i čitav niz drugih zakonodavnih akata sa raznim skraćenicama koje su promijenile situaciju na tržištu kapitala. Drago mi je što sada poduzimamo još jedan daljnji korak jer je to mogućnost da sagledamo ono što smo do sada postigli i prepoznamo eventualne probleme. Bilo bi mi drago čuti od naših gostiju njihovo viđenje provedbe i njihova iskustva sa ovim različitim zakonodavnim paketima. BRD je već stavljena na kušnju u nekim slučajevima. Htjeli bismo čuti vaša iskustva u vezi s time, a isto tako nešto o tome kako se to zakonodavstvo i provodi u zemljama članicama i nešto o eventualnim problemima koji proizlaze iz različitih oblika provedbe. Osobno moram reći u vezi sa BRRD-om da smatram da je važno držati se tržišne discipline, što je i cilj BRD-a. Što to znači? Svatko tko ulaže u neku banku mora znati da ta sredstva, ta pasiva mogu biti iskorištena za bail-in. Imamo na tisuće financijskih nadzora na tržištu u kojima se procenjuju banke i njihovi rizici. Promatrajući performanse BRRD-a u stvarnosti Uvidjeli smo da e, su neki štediše smatrali da e, njihov kapital zapravo se nije mogao spašavati, ali zapravo jest. I to treba biti pouka za ovaj proces. Trebamo zaključiti da nema iznimaka samo zato što je neko zaduženje ili neki kapital e, lakše e, podvrći Berlinu od drugih. Dakle, to mora vrijediti za sve dijelove kapitala jer inače ćemo izgubiti ono što smo svjesno htjeli postići BRRD-om. Htio bih čuti vaše komentare o tome. Uvođenje telaka u ovom sustavu treba provesti na način da se dug može lako sanirati i to brzo ali da se pri tome ne daje dojam da drugi dijelovi zaduženja jedne banke nisu podložni sanaciji. Mislim da je to ključno. Osim toga, ovi različiti predmeti su sastavni dio jednog e, paketa. Imamo CRD, CRR i e, BRD tu imamo i mnogo povezanosti između tih e, zakonodavnih akata i mi smo nastojali zajednički surađivati na tome. Tu mislim na sebe i gospodina Simona koji je izvjestitelj za drugi dio paketa i mi smo odlučili to odraditi na jedan usklađen način. Imam još deset sekundi. Gledali ste me kao da trebam završiti. Da, tržišna disciplina. Ali niti predsjednik ne smije potkopavati tržišnu stegu. Također, trebamo osigurati jedan sustav koji može pružiti i stabilnost, ali ujedno i nenamično financiranje europskih poduzeća. Evo, s time sam završio gotovo u točno pet minuta. E, <laughs> samo sa 20 sekundi preko pet minuta koje sam izgubio zato jer ste me vi tako strogo gledali. Hvala gospodin Simon? Hvala gospodine predsjedniče. Želim zahvaliti svim gostima na dolasku. Zamolit ću sve da stave slušalice i molim da e, se ovaj zahtjev ne uračunava u zadano mi vrijeme. Dakle, današnje saslušanje je izuzetno važno i znamo da je nadležni odbor donio niz odluka i uvedeno je mnogo novosti koje će se morati provesti u čitavoj Europi. Dakle, mi smo u jednoj fazi reforme koja će morati predvidjeti i prijelazno razdoblje za uvođenje novih odredaba, novih propisa. Imamo također i čitav niz novih tematika. Imamo pakete o CRR i CRD-u i to će morati predvidjeti i brzo provođenje. Dakle, ja ću uputiti nekoliko konkretnih e, pitanja sada, zato jer e, tijekom saslušanja nećemo moći imati vremena za to. Dakle, proporcionalnost ili razmjernost e, i jednaki uvjeti za sve. Tu naročito mislim e, na jednoobrazna pravila, iako je riječ o jednom tržištu i sektoru koji se razlikuje od države do države. E, mnogi sektori bit će zahvaćeni ovim odredama, a neki pak neće imati niti sredstva ili alate za provedbu ovih odredaba, tako da će E, trebate doći do um, spajanja, do fuzija. Upravo ovdje imam članak Frankfurter Allgemeine Zeitunga u kojem se govori da će se manje banke morati ispajati. One će na neki način biti žrtve novih e, direktiva. Imam e, pitanje zakonodavcu. Kako vi vidite prijedloge komisije u vezi sa planovima koji primjenjuju načelo razmjernosti i kakve kakva poboljšanja možemo to unijeti. I osim toga, gdje ne bi bilo moguće predvidjeti izuzeća koja idu van predloga komisije. Postoje i fizično visokorizične institucije koje bi trebale se držati strožih propisa. Imamo pitanje i za predstavnike njemačkih štednih institucija i predstavniku Austrijske banke. Dakle, vi predstavljate banke, male banke i smatrate li da postoji prostor za olakšavanje ovog opterećenja za male institucije, odnosno zanima me konkretnije koje novosti iz CRR-a i CRD-a bi se mogle uvesti kako bi se izašlo u susret manjim e, bankama. Imam pitanje za predstavnika e, Societe General. Općenito, interni modeli za izračun rizika primjenjuju se samo na velike banke, a za manje banke bi se trebali primjenjivati zajednički standardi. Što vi mislite o procjeni rizika i onom e, što se još e, dogovara u Bazelu. Koja je vaša procjena velikih i malih rizika? I vrlo često se kritizira činjenica da se interni modeli ne primjenjuju. Velike banke bi imale mogućnost razraditi dalje te modele i takle stekla bi konkurentsku prednost. Kako vi gledate tu kritiku, tu taj prigovor. I još jedna napomena koja se tiče jednakih uvjeta za sve i e, proporcionalnosti. Dakle, od banaka slušamo da ovi zahtjevi za transparentnošću se smatraju standardnim modelima i da dolaze zahtjevi iz EB i ESB-a. Dakle, o tome se promišlja u velikim bankama. ne bismo li možda mogli imati jedno središnje tijelo kojem bi se dostavljali svi važni podaci i onda bi to tijelo izvalo najvažnije podatke. Dakle, trebalo bi pročistiti te zahtjeve za podacima i to bi spriječilo udvostručenje posla. I još jedno pitanje. Je li to ostvarivo? Što vi mislite o tome? Dakle, iskoristio sam evo 5 minuta i 23 sekunde. Hvala. Započinjemo sada sa izlaganjima naših govornika. Prvi ima riječ Andreja Enrija, predsjednik e, Europskog nadzornog tijela za banke. Izvolite. Hvala vam lijepa. Mi pozdravljamo predlog komisije o provedbi međunarodnih standarda u europskom pravnom okviru. Mi smo pridonijeli prijedlogu izvješćima o e, fundamentalnoj reviziji trgovačke knjige, o temeljnim zahtjevima za prihvatljiva zaduženja i proveli smo također jednu temeljitu analizu o provedbi međunarodnih standarda na europskim tržištima i procijenili smo učinak na različite poslovne modele i različite veličine banaka i na cijelo europsko gospodarstvo. Preporučili smo usklađenje europskog pravnog okvira sa međunarodnim standardima sa nekim manjim prilagodbama i drago mi je što je i komisija prihvatila naše zaključke. U nekim, međutim, područjima prijedlog komisije odmeće se od međunarodnih standarda i naših preporuka i nisu toliko strogi zahtjevi za neke transakcije i institucije i ti su prijedlozi zadržani u konačnoj verziji i teksta i stoga je važno da EBA bude u stanju pratiti razvoj situacije i primjenu u različitim tržištima. Jedan od ovih ciljeva ovoga paketa jest razmjernije korištenje ovih odredaba kako one ne bi previše opteretile manje ustanove i Prilog komisije poziva e, na e, razmatranje opterećenja nad manjim bankama i usredotočuje se na tradicionalne bankovne aktivnosti. Kada je riječ o zahtjevima koji su dodatni u europskom okviru, to izaziva određenu zabrinutost. Naime, to se odnosi na naše mišljenje da se razmjernost razvila dalje od zahtjeva za eh, daljnjim zahtjevima, odnosno za eh, lokalne banke ili na banke na nacionalnoj razini. Sam je u tome da zahtjevi nisu nepoporcionalni u odnosu na rizike, nego je pitanje nesrazmjerna primjena zajedničkih pravila ili pitanje uravnoteženja različitih e, pravila kako bi ona mogla odraziti složenog rizika u poslovanju banaka. Dakle, možemo li e, to spriječiti pojednostavljenjem jedinstvenog zakonskog akta i smanjiti onda administrativno opterećenje. Još jedno osjetljivo pitanje je e, djelovanje u okviru stupa 2 i prijedlozi u tom smislu su dobro došli jer smo shvatili mm, brzo da je provedba zahtjeva iz stupa 2 doista raznolika u Europskoj uniji i u tom slučaju Prijedlog komisije odražava ono što smo mi iznijeli u svojem mišljenju nakon iskustava koje smo stekli u prvih nekoliko godina provedbe CRD-a prijedlog e, smatra da e, ako su to obvezujući zahtjevi, onda to treba biti zakonski obvezujuće i prijedlog također uključuje i e, smjernice za kapital kao alat za priopćenje očekivanja nadzornih tijela za gubitke u uvjetima napetosti i stresa. Dakle, niti nadležna tijela ne koriste rezultate stres testa na isti način. Neka tijela već koriste rezultate stres testa ili testa opterećenja e, za e, smjernice u uvrštavanju zaštitnog stoja, kapitala, dok druge, međutim, e, se pozivaju na zahtjeve iz stupa 2. I također, makrobonitetni zahtjevi iz stupa 2 bi e, trebali postići usklađenje nadzornih praksi. Također e, mi Smatramo da prijedlog komisije odražava u velikoj mjeri izvješće koje smo objavili u prosincu 2016. godine i to je u skladu sa e, FSB-ovim zahtjevima po pitanju telaka. Želim također odgovoriti na ono što je spomenuo gospodin Hockmark. Dakle, važno je držati se pristupa BRD-a upravljanju krizom, što znači da trebamo dati prednost internalizaciji gubitaka putem belina privatnih ulagača i to je ugrađeno i u odredbu prema kojoj neka institucija, ako treba e, državnu pomoć, onda možemo smatrati da je ona pred stečajem. I e, predostrožna predosrožna dokapitalizacija javnim sredstvima je izuzetna mjera koliko se zadovolje određeni uvjeti. Molimo govornika da uspori jer je doista prebrz. Of asset quality problems in the European banking sector, which remains a drag on the European economy. I propose setting up a European asset management company or developing European blueprints from national asset management companies se razviju nacrti koji će na temelju ovoga rada ubrzati rješavanje pitanja sanacije banaka. Nakon ovog prijedloga, poštivanje zahtjeva za BRD-om će također unijeti određenu koherentnost na jedinstveno tržište u primjeni istoga. Mi bismo tako mogli djelovati, mogli bismo djelovati na temelju ovog okvira kako bismo zadržali učinkovitost i vjerodostojnost brd a Hvala Andrej Enerija, sada Daniel Nui predsjednica nadzornog odbora jedinstvenog nadzornog mehanizma SSM-a, Daniel. Hvala vam. U Središnjoj banci razmatramo prijedlog o izmjeni pravodobnoj ovog paketa i smatramo da to nije nužno jer moramo nastaviti na našem putu izrade snažne europske regulative kao reakciju na međunarodni razvoj događaja te uzimamo u obzir nedavni, nedavno stvaren napredak u europskim financijskim integracijama. Dakle, pozdravljamo ovaj prijedlog da provedemo cijeli niz međunarodnih nadzornih standarda koji će poboljšati otpornost europskih institucija. Nadalje, načelno govoreći, pozdravljamo promjene koje su u nosu sanacijski okvir, dakle promjenu u europskom zakonodavstvu vezano uz tilak i reviziju okvira za EMREL, što su važni koraci u dobrom smjeru. Treće, također pozdravljamo uvođenje usklađene kategorije e, više razine duga i smatramo da bi ta ova reforma trebala biti usvojena što je prije moguće kako bismo ponudili jasnoću kreditnim institucijama u pripremi za nove zahtjeve. Također smatramo da uz trenutni prijedlog e, jedan pristup u slojevima treba uvesti kako bi se osnažila provedba alata za sanaciju belinom. Također cijenimo unošenje odredbi koje će olakšati bolji prudencijalni nadzor poduzeća vezano uz značajnije zemlje treće, skupine trećih zemalja. Potrebne su i neke izmjene kako bi se smanjila mogućnost za nadzornu arbitražu vezano uz fragmentaciju, što uključuje potrebu da se uspostavlja roditeljska poduzeća u Europi kao kreditne institucije i isto smatramo da je potrebno e, veće e, ogranke tu uključiti. Također smatramo da što se tiče bankovne skupine, da na prekograničnoj osnovi trebamo omogućiti pristup kreditima, što će omogućiti učinkovitije upravljanje kapitalom diljem Europske unije. Uvjereni smo da će bankovna unija omogućiti pristup takvim sredstvima unutar SSM-a bez stvaranja dodatnih opasnosti za financijsku stabilnost. Također postoji još sedam područja u kojima mi smatramo da bi se prijedlog mogao znatno poboljšati. Prije svega, važno je pobrinuti se da nadzornici imaju odgovarajuće alate o izvješćivanju kako bi provodili svoje zadatke i smanjili kreditni rizik institucije. Ne možemo predvidjeti sve situacije u zakonodavstvu niti izmjeriti razinu rizika u prvom stupu. Zbog toga nadzornici trebaju odgovarajuću razinu nadzorne slobode kako bi mogli očuvati mogućnost djelovanja. U tom kontekstu predloženo zakonodavstvo o drugom stupu, dok s pravom traži veću konvergenciju nadzornu, stavlja aktivnosti, e, previše ograničava aktivnosti. Dakle, procjena rizika drugog stupa koja je kroz RTS formirana ograničava mogućnost skupljanja dodatnih izvora za izvješćivanje i stvara se pristup jednog rješenja za sve gdje nadzornici više ne mogu na odgovarajući način diferencirati razvoj e, rizika. Tako su zapravo one najsnažnije banke u različitom položaju od najriskantnijih. Dakle, želimo se pobrinuti da se takva situacija riješi, jer e, kapital je ono što nam je ovdje najvažnije. Također smo iskustili znatne probleme nadzorne sa nekim drugim instrumentima drugog sloja koji e, su više prilagođeni ovoj svrsi. Prijedlog nadalje ne omogućava usklađivanje nekih ključnih nadzornih alata na europskoj razini E, tu imamo neke ovlasti koje su moguće za određena smanjenja, određena smanjenja kapitala kako bi se prudencijalno moglo pozabaviti i rizicima koji nisu obuhvaćeni računovodstvenim pravilima. Primjerice tu se radi nenaplativim zajmovima za koje trenutni alati neće moći spriječiti daljnji razvoj stvaranja novih nenaplativih zajmova. Da, nadalje, Neko stupanja od međunarodnih standarda također treba još pomnije razmotriti. Do sada ona su odgovarala potrebi da se globalna pravila prilagode europskim specifičnim karakteristikama i da dovode u pitanje ova pravila, te su kao takva dobrodošla. Ali postoji niz odredbi koje nisu u potpunosti koji u potpunosti ne ispunjavaju ovaj cilj vezano uz izuzeće od međunarodnih standarda. Sljedeće, potrebni su daljni koraci u smjeru proporcionalnosti i to pozdravljamo, dakle govorimo o manjim, jednostavnijim i manje riskantnim bankama i predlažemo da se pristupi pristupom granularnosti jer troškovi za računalne standarde su već nešto što moraju pokrivati same banke. Dakle, moramo nastaviti dalje usklađivati zakonodavni okvir i smatramo da se mnogo više moglo učiniti na harmonizaciji nacionalnih mogućnosti vezano za diskreciju. Nadalje, važno je da se zakonodavci brzo dogovore o prelaznim mjerama za utjecaj kapitala koji se tiče standarda IFRS e 9 jer će računovodstvena pravila biti provedena u siječnju 2018. kao što znate. I konačno e, željeli bismo čuti pojašnjenje mjera za, inter, za brzu interanu intervenciju na brrd te njihovom uvođenju na izravno primjenjivu regulativu kako bi stvari bile učinkovitije i u potpunosti iskoristive u praksi. Tu ću stati jer sam ispunila svoje vrijeme. Hvala. Hvala vama. Sljedeći je govornik Dominik Labarije, član odbora iz Jedinstvenog sanacijskog odbora SRB-a. Izvolite. Hvala, zahvaljujem svima što ste me danas pozvali da sudjelujem na ovoj raspravi koja se bavi vrlo važnim pitanjima. Čujete li mi sada? Dobro, 15 sekundi sam izgleda izgubio. Neću, dakle, ponavljati svoj uvod prešao bih na sadržaj svoje intervencije koja se usredotočuje na pitanja sanacije samo, a ne na nadzorni paket, odnosno dio prijedloga. Pozdravljamo dakle u svakom slučaju reviziju Europske komisije MRL-a i provedbu tilaka i voljeli bismo za početak zahvaliti se komisiji na napornom radu na ovom dosjeu. Prijedlog Europske komisije dati će jasnoću vezano uz međunarodne standarde za tilak koji će biti primjenjivi u europskom kontekstu. a To je izuzetno važno e, za nas kao sanacijsko tijelo. Što se tiče predložene provedbe međunarodnih standarda e, telaka unutar prvog stupa Emrela, uz dodatne zahtjeve iz drugog stupa, koji su također sastavni dio MRL, Važno je da izbjegnemo bilo kakav utjecaj između institucija i GSIB-ova koji imaju sistemski e, učinak na Europu. Već smo prije e, naglasili važnost e, toga da se sa nacionalno sistemski važnim bankama, da se prema njima odnosimo jednostavno kao i globalno sistemske važnim bankama. I što se MRL-a tiče, on jasno iznosi važnost jednakih uvjeta između dakle, nacionalnih desibova i globalnih gesibova sistemno važnih banaka. Zbog toga se slažemo s preporukom EBA da se proširi mogućnost obveznog podčinjavanja drugim sistemski važnim institucijama s odgovarajuće prelazna razdoblja i načelno govoreći podržali bismo zahtjev prvog, za prvi stup uh, za institucije koje ne bismo samo ograničavali na G-sibile. Također, važno je da zadržimo postojeću fleksibilnost i provodivost kako bi sanacijska tijela mogla razinu i kvalitetu i lokaciju MRL-a prilagoditi strategijama za, stana, za sanaciju i mogućnosti sanacije pojedinačnih institucija. Vidjeli smo da je došlo do određenih osnaživanja, ograničenja za pitanja sanacije i tu nismo uvjereni eh, da je to valjano. Što se gesibova tiče, za prelazno razdoblje prvom stupu trebali bismo se pobrinuti da Europska unija ispuni međunarodne zahtjeve, a to znači 19.22, a to je upravo ono što se ovdje i predlažem. Što se tiče GESIBOVA unutar MRL-a, sanacijska tijela treba će fleksibilnost nužnu za određivanje prelaznih razdoblja uz odgovarajuću ravnotežu kako bismo izbjegli e, neprekidno postepeno vođenje i odgađanje ukoliko neka banka bude podvrgnuta sanaciji. Što se tiče hjerarhije zajmova, kao što je Daniela rekala, mi pozdravljamo odluku da se ovaj Fajl dosije čini prioritetnim i smatramo da bi brz napredak pružio potrebnu sigurnost vezano uz pitanja niže razina duga, što je ključno za izgradnju MRL-a za sve banke. Važno je da ovaj prijedlog bude dostatno otporan i da ne postoji nikakva nedvosmislenost što se tiče nacionalnih pristupa. Što se moratorija ovog prijedloga tiče, smatramo da obuhvat ovog alata je ključna stvar koju moramo razmotriti. Ukoliko ćemo imati preuzak obuhvat, alat neće biti dovoljno koristan i mogući će znatne obveze koje će ostati unutar institucije čak i ukoliko se nametne odluka o moratoriju. Dakle, načelno govoreći mi smo za zadržavanje moratorija i doživljavamo moguće poteškoće E, prihvatljivima ukoliko se mm, uvede jedan prelazni moratorij s obzirom na činjenicu da neće biti moguće stupiti, pristupiti sanaciji nakon takvog moratorijuma. Ukoliko se zadrži oba moratorija, tada će biti ključno za nadležna tijela i sanacijska tijela da međusobno učinkovito surađuju. Također bismo voljeli uvesti jednu opću klauzulu o državnim ovlastima zbog toga što bi to bilo na korist u provedbi europski usklađenih pravila. Također podržavamo prijedlog koji se bavi ovime i pripremili smo sa ecb zajednički dokument koji taj prijedlog podržava. Načelno govoreći, ukoliko se odgovarajući način ovo provede, ovaj paket za smanjenje rizika učinit će banke sigurnijima i od toga će profitirati cijela gospodarstva, a porezni obveznici bit će još bolje zaštićeni od neuspjeha velikih institucija. Važno je dakle ne oslabiti sanacijski okvir koji danas postoji, već upravo iskoristiti ovu priliku koju nam nudi predlog komisije da bismo dodatno osnažili taj europski okvir. Hvala. Hvala vama. Sada Imamo predstavnike nacionalnih nadzornih tijela, najprije Erik Tedin, glavni ravnatelj iz Finans Inspekcionena, švedskog financijskog nadzornog tijela. Izvalite. Hvala vam, poštovani članovi odbora. Hvala što ste pozvali mene i moje pandane ovdje u Brisel kako smo se usredotočili na novi paket bankovnog zakonodavstva. Za početak izrazio bih zahvalnost na do sada odrađeni posao u parlamentu u oporavku europskog bankovnog sistema. Devet godina nakon krize europske banke su bolje kapitalizirane, no kada je kriza započela, njima se bolje upravlja i znatne korake su učinili ka većoj otpornosti. No nismo još na kraju našeg puta u oporavku ili popravku bankovnog sistema. Važne regulatorne stvari još trebamo provesti, bankovni zakonodavni paket je jedna od tih stvari. Iz švedske perspektive mi pozdravljamo ovaj paket, ali vidimo znatne probleme sa ograničenjem nadzorne fleksibilnosti, osobito kapaciteta nadzornika da se bave sistemskim rizicima. I tu ponavljam sistemskim rizicima jer to je ono što je ključno za eh, Švedsku Pozabavio bih se sada onime što smatram da e, moramo prihvatiti, a to je supostojanje fleksibilnosti i harmonizacije. Dakle, harmonizacija je način uvođenja minimalnih standarda, predvidljivosti i dosljednog ponašanja prema svim oblicima rizika. Dakle, to je jedan način izbjegavanja regulatorne arbitraže koju kad ili kad kada govorimo o maksimalnom snižavanju standarda. Dok s druge strane, fleksibilnost je jednako važna i nužna kako bismo imali jednu holističku identifikaciju rizika, kako bismo dobro izabrali alate i pozbavili se svim rizicima konkretnim za neku zemlju ili regiju. Fleksibilnost, dakle, sama po sebi ne isključuje rizik, rizik. Znamo da postoji mogućnost e, iskorištavanja fleksibilnosti na nacionalne svrhe, no trošak toga je vrlo visok i smatram da e, je kad kada čak pretjerana važnost, pretjerano prikazana važnost tog rizika. Ovaj graf pokazuje situaciju Švedske i drugih zemalja vezano uz europski bankovni sistem i pokazuje koliko je raznolik taj sistem. Dakle, raznolika provedba drugog stupa možda nije nužno loša stvar, već samo odraz stvarnosti. Švedska ima najveći bankovni sistem usporedbi sa svojim dohodkom po glavi stanovnika, zajedno sa Nizozemskom i Velikom Britanije, usporedbi sa našim susjedima Finskom, imamo tri puta snažnije bankarstvo, dva puta snažnije od Belgije. Zbog toga opasnosti koje postoje u švedskom sistemu, sistemske opasnosti su po samoj definiciji mnogo više. Također ovisimo o financiranju veleprodaje, dakle dobro funkcionirajućem tržištu obveznica, što je također jedan oblik rizika za koji je od sistemske važnosti. No ono što je možda najvažnije o tome smo već detaljno raspravljali unutar SRB-a zbog značnog rasta pozemljivanja i rasta cijena e, nekretnina vidimo koji je položaj Švedske na ovom grafu Sada je švedsko u tom no u budućnosti bi mogla biti to neka druga zemlja, ali ovo lijepo pokazuje važnost fleksibilnosti. To također znači da zbiljnost i utjecaj budućih opasnosti je ovisan na samoj regiji, a Fleksibilnost u nošnju time omogućit će bolje upravljanje krizama za svaku pojedinu državu članicu, no mogućnost preljevanja je također nešto što je od značaja za sve države članice. Dakle, takav način bavljenja sistemskim rizikom je nešto čime se možemo danas baviti unutar drugog stupa, na čemu već temeljito radimo, a predloženo bankovno zakonodavstvo smanjuje tu mogućnost, što smatram da nije dobro za nošenje eh, financijskim rizikom u Švedskoj kao niti u statku Europe. Zaključio bih Time da smatram da fleksibilnost i harmonizacija dakle, moraju ići ruku pod ruku. Možda se pitate što predstavlja ova slika. na postoji lijepo usporedba između raznolikosti klimatskih uvjeta i bankovnih sistema unutar Europske unije. U Švedskoj zakonski smo obvezni koristiti zimske e, gume između 1.12. i 31.3. svake godine. E, dakle, što se tiče samih guma, ne postoji harmonizacija, ali mislim da ovo lijepo pokazuje, usporedba pokazuje situaciju i u našim bankovnim sistemima. Hvala. Pleasure that I welcome uh, Elisa Ferreira. We miss you a lot, Elisa. But... Ferreira sljedeća ima riječ. Very well as a member of the board of directors. Ona je članica upravnog odbora Banco de Portugal, daj vam riječ. Hvala Roberto. Mislim da Evo, svi ćete mi povjerovati kad kažem da mi je drago što sam ponovno s vama kako bih podijelila svoje 20-godišnje iskustvo. Ja sam u upravnom odboru Banco de Portugal, odgovorni smo za bonitetni nadzor i kao članica tog odbora ja sam članica tog odbora kojim predsjeda Daniel. Mogu potvrditi da je bankovna unija izgrađena u jednom, jednom kratkom razdoblju i da je zapravo postigla velik uspjeh. Neću sada imenovati članove, a Daniel, Andrea, Elpi, Dominik i drugi i članovi komisije Svima njima treba čestitati na ovom nevjerojatnom uspjehu. Dakle, to je jedno doista veliko postignuće, ali trenutačna revizija zakonodavnih akata je dobra prilika da ojačamo određene glavne elemente zakonodavstva. Sada u ovom trenutku iz ove perspektive vidimo da nedostaje nekoliko poveznica i nekoliko elemenata za stabilizaciju. Mnogi od nas u ovom odboru su se od samog početka bojali da će biti tako. Možemo se vratiti na ovaj primjer s automobilskim gumama. Ponekad se čini da vozimo automobil kojemu je probušena jedna od guma. I upravo zbog toga smo skloni nesrećama i lošem funkcioniranju, odnosno lošoj vožnji. Bankovna unija je, se temelji na pretpostavci makroekonomskog oporavka koji se još ne događa iako, se iako situacija jest dobra. Dokaz za to je da postoji rasprava o tome kako rješavati važne krize, za... a za njihovo rješavanje, rješavanje trenutno ne postoje primjereni alati. Strogi uvjeti za državnu intervenciju u okviru BRRD-a i u skladu s pravilima o državnim potporama praćeni su regulatornim zahtjevima za dodatni kapital i za instrumente za apsorpciju gubitaka. Zbog toga imamo okružje niske profitabilnosti, niskih kamatnih stopa i velikih razina NPL-ova. Zbog toga se bogatstvo transferira i to utječe sve na financijsku stabilnost. Sve se ovo događa u vrijeme kada imamo na nacionalnoj razini zabrinutost. Većina nacionalnih alata više ne postoji kako bi se mogle riješiti krize. Dakle, mislim da trebamo uštimati zakonodavstvo, a kada uđemo u detalje, vidimo da nam nedostaju određeni elementi. I dalje, nemamo zajedničku sigurnosnu mrežu za depozitore za štediše, a to znači da imamo jako puno mjera za smanjenje rizika, međutim nemamo gotovo nikakve mjere koje se odnose na podjelu rizika. Što znači da trebamo pobliže pogledati uvjete za rekapitalizaciju članak 32 kao što gospodin Okmark zna, to su uvjeti za intervenciju i za jedinstveni sanacijski fond, članak, tu je članak 44 i tako dalje, ali tu su i postavke MRL-a. Kada je riječ o bail-inu i obvezama koje se odnose na vlastite fondove, to znači da je gotovo nemoguće dobro iskoristiti jedinstveni sanacijski fond, što stvara poteškoće pogotovo kada govorimo o financijskoj stabilnosti koja bi se trebala temeljiti na bankama koje imaju dobru dobar kapacitet apsorpcije gubitaka, međutim one nemaju dovoljnu količinu MRL-a ili se obveze temelje na depozitima, čije sudjelovanje u apsorpciji gubitaka ugrožava kontinuitet kritičnih funkcija i zapravo znatno utječe na kompletni financijski sustav. MRL također ima određene nedostatke. BRRD nije uzeo u potpunosti u obzir činjenicu da banke neće moći ispuniti zahtjeve MRL-a odmah nakon što on stupi na snagu. Određene banke, pogotovo one koje se uglavnom oslanjaju na depozite, njima će biti pogotovo teško izdati instrumente u skladu sa MRL-om ili će to učiniti uz visok trošak i određena ograničenja. Želim naglasiti da se slažem kako gubitke institucija trebaju snositi njezini dioničari i vjerovnici, a ne, javni, a ne da se to ne čini pomoću javnih sredstava. Međutim, i dalje gradimo instrumente za apsorpciju gubitaka i važno je da ovo prijelazno razdoblje za provedbu bude dobro utemeljeno i također moramo imati na umu da u Europi produžavamo MRL na sve bankovne sustave, međutim u međunarodnom okviru telak se odnosi samo na globalne sistemski važne institucije. I sada ću polako završiti. Željela sam na kraju reći da moramo imati sustavni pristup za NPL-ove u svjetlo ono, onoga što su kolege već predložile, jer moramo imati te stabilizacijske elemente koji prethodno nisu bili predviđeni, a pokazalo se da su nam potrebni. Za kraj želim vam zahvaliti i očekujem da ćemo zajedno finalizirati bankovnu uniju i uvesti sve detalje koje nam sada nedostaju kako bismo doista imali dobru financijsku stabilnost, dobre mjere i kako bismo na kraju štitili depo, štediše i porezne obveznike. Dakle, hvala i veselim se nastavku rasprave. Hvala. Hvala vama, Eliza. Čini se da imamo i ne samo probušenu gumu, već da nam nedostaje nekoliko kotača. Nadamo se da će nam ovo zakonodavstvo pomoći. U tome zahvaljujem svim govornicima. Sada predajem riječke iz Winburne. Thank you very much. Um, Hvala lijepa. Imam, uh, dakle sada ćemo imati tri minute za svakog govornika. Dakle, svako će imati tri minute, kao što smo rekli na početku i molim vas da se držite tog vremena. Bila bih vam zahvalna. Dakle, sada idemo po klubovima zastupnika. Ako uspijemo odraditi ovaj prvi krug, onda ćemo na kraju imati catch the eye, spontano javljanje za riječ, ali važno je da se svi drže vremena. Prvo EPP. Hvala lijepa i hvala svim panelistima. U posljednjem sazivu parlamenta smo provodili reviziju kapitalnih zahtjeva i uveli B RRD i tada je uspostavljen jedinstveni odbor za sanaciju. Postigli smo jedan veoma važan cilj, želimo zaštititi europske porezne obveznike kako oni ne bi morali snositi dugove banaka i spašavati banke. Sada se, svi se slažemo u tome da podržavamo taj cilj, međutim Trenutna situacija nam je pokazala da se traže iznimke i da se malo tko drži pravila. Direktoru Europskog odbora za sanaciju želim poručiti što je sa bankovnim paketom, možemo li njime bolje zaštititi europskog poreznog obveznika i što možemo učiniti, kako možemo poboljšati komisijin prijedlog, kako bismo imali, imali visoku razinu MRL-a. I mislimo da ne treba povećati diskrecijsko pravo tijela. Zatim su tu iznimke za telak. Što vi mislite o tome? kada je riječ o globalni globalnim sistemskim važnim bankama i trebali uključiti banke koje nisu, koje ne spadaju u kategoriju globalnih sistemskih važnih banaka. Hvala što ste bili kratki. Sada su na redu u ime kluba zastupnika SND-a. Hvala. I hvala našim gostima. Želim podsjetiti da u ovom paketu o kojem danas govorimo treba govoriti i o propadanju banaka. I voljela bi se vratiti na pitanje hijerarhije vjerovnika. To su spomenula dva govornika i želim pitati naše goste, paneliste, koliko bismo se tim pitanjem trebali pozabaviti, koliko je ono hitno i što je sa uvjetima koje je postavila komisija u vezi ove revizije je li nužno imati ubrzani proces? O tome nismo ni sami donijeli odluku. I što se tiče smanjenja rizika, zadovoljna sam radom koji je obavljen na ovom paketu, ali što je sa smanjenjem rizika? Mislim da je to jedno od glavnih pitanja. To se uglavnom odnosi na nadzorna tijela. Imamo jedan doista kratkoročni pristup smanjenju rizika i općenito ekonomskih e, rizika. Mislim da se njih ne procjenjuje na primjeren način. Imamo zakonodavstvo poput CRR-a koje ne uzima u obzir dugoročne aspekte i druge elemente koje su povezane sa emisijama CO2, korištenjem e, ugljena. Mislim da zapravo podcjenjujemo brojne elemente i brojne rizike koje se odnose i na okoliš, na društvo i tako dalje. Komisija je uspostavila stručnu skupinu na visokoj razini za održivo financiranje, ali ja se pitam treba li iskoristiti postojeće zakonodavstvo kako bismo uskladili financijsku regulativu sa ciljem smanjenja rizika. I to u smislu okoliša i energetike. Možda treba napraviti razliku između zelenih, zelene i smeđe imovine u uredbi. To se može napraviti u prvom, drugom ili trećem stupu. I trebamo li također se pobrinuti da sve to bude uzeto u obzir. Govorili smo i o eksternim faktorima i želim vam postaviti sljedeće pitanje. Trebamo li uskladiti ili barem uspostaviti definiciju proporcionalnosti? I trebamo li uskladiti definicije iz CRR-a i CRD-a i definirati proporcionalnost, veličinu i složenost te razinu rizika i kategorizirati sve rizike koje treba uzeti u obzir. Hvala Provanš, Kolega iz ECR-a je na odboru i mora glasovati, pa ću u njegovo ime pročitati njegovo pitanje koje se odnosi na alate za moratori. U članku 29a imamo dvije vrste ovlasti koje se predlažu u vezi moratorija. Prva se može koristiti prije pokretanja sanacije kako bi se suspendiralo plaćanje do pet radnih dana, a drugo pravo se koristi kada je sanacija počela, kako bi sanacijsko tijelo moglo procijeniti imovinu i odlučiti što, koji dio imovine se može iskoristiti za sanaciju. Izvjestitelj u cijeni ima određene sumlje, mogućnost suspenzije aktivnosti na pet radnih dana prije nego što je banka krenula sa sanacijom je predugo razdoblje, to će poremetiti narušiti tržište i jasno je da e, Jasno je da instituciji prijeti propadanje. Što se tiče druge ovlasti, procjena bankovne imovine u roku od 5 dana, to razdoblje je pak prekratko. Za jednoj središnjoj banci trebalo bi puno više i to bi prije bilo 6 mjeseci nego 5 dana. Trenutačni BRRD ima odredbu koja se odnosi na suspenziju od 2 dana države članice mogu produžiti i povećati svoje ovlasti i dodati dodatne moratorije ako je to nužno. ECR zanima misli li panel da su te nove ovlasti vezane uz moratorij korisne, hoće li oni pomoći u kriznoj situaciji ili je li nam potrebna prvo procjena učinka od strane komisije. Hvala. Sljedeće pitanje. Hvala ovaj cijeli paket e, se usredotočio na prošlost i želimo spriječiti da se ponovi financijska kriza. Kao izvjestiteljica za fintech, mislim da ne smijemo zaboraviti ni na budućnost kada je riječ o financijskim tehnologijama, morate ili sjediti za stolom ili biti e, na jelovniku. Ako želimo biti za stolom, a ne na jelovniku, onda moramo ulagati u dva ključna područja, a to, je, to su softver i digitalne vještine. Kada pogledamo softver, tu imamo jedan problem. Subjekti koji su u EU, za njih, su, za njih je softver imovina i ona se mora izuzeti iz prvog stupa, što stvara, što zapravo demotivira ulaganja u inovacije. I to je također važan čimbenik koji utječe na nepoštenu konkurenciju. Primjerice u SAD-u on se može kategorizirati pod drugu imovinu, ako to usporedimo sa europskim osiguravateljskim kućama, takva imovina dakle ne mora biti uključen u onu kategoriju koju sam spomenula. Kada je riječ o ulaganju o softveru, mislim da na to trebamo gledati na isti način kao i u drugim, bez obzira na industriju. Ako pogledamo odluke Europske komisije o režimima ekvivalentnosti, kapitalni režimi trećih zemalja koji ne zahtijevaju, koji nemaju zahtjeve za softver, nisu uključeni kao važan element i to po meni stvara nejednake uvjete. I konačno pitanje, imam još malo vremena, se odnosi na digitalne vještine. U današnje doba financijske tehnologije imamo konkurenciju u financijskom sektoru i tu su i velike tehnološke kompanije. Svi se mi borimo za iste zaposlenike, želimo imati najbolje. Dakle, radi se zapravo o, plaćama, o naknadama. Koliko to po vama stvara probleme za bankarski sektor, u smislu konkurentnosti i natjecanja sa drugim poslovnim subjektima kada se natječemo za one najbolje tehničke stručnjake. Hvala. Hvala. U ime Guja, gospodin Vigas. Dobro jutro. Za početak moram načelno reći da po nama banke trebaju biti javne, barem većina banaka treba biti u javnom sektoru. Ovi zakonodavni prijedlozi i pravila su nešto na što gledamo pomalo skeptično, jer smatramo da nije moguće regulirati financijski sustav u potpunosti, već smo vidjeli koliko je tu bilo neuspjeha u prošlosti. Dakle, imamo nekoliko zakonodavnih komponenta koje su izuzetno kompleksne i sumnjamo u kojoj mjeri one doprinose rješavanju problema sa institucijama koje su prevelike da propadnu. I pitamo se, garantiramo li svojim radnicima i građanima da se bankovni gubici više neće odraziti na društvo? To je jedno ključno pitanje, pogotovo u trenutku kada se cijeli financijski, odnosno bankarski sektor transformira. Imam i komentar na telak. Omjer se, taj omjer se temelji na nekoliko kriterija. prema Njemačkoj središnjoj banci, to bi trebalo povećati i zanima me što misle govornici o tome. Telak se odnosi na 13 sistemskih banaka u Europi, a pitam se što je sa drugim institucijama koje su također sistemski važne, ne bi li se za njih trebale odnositi ne bi li se na njih trebali odnositi isti zahtjevi, odnosno mjere. Što se tiče preventivne rekapitalizacije, to je primijenjeno u Italiji, i pokazalo se koliko e, se sustav loše može nositi s gubicima, pogotovo kada je riječ o lošim, odnosno nenaplativim kreditima. Trebamo li to načelo primjenjivati i u budućnosti, jer je upravo to dovelo do situacije koju smo već imali kada je društvo, odnosno građani, kada su oni trebali pokrivati bankovne gubitke. Što se tiče umjera financijske poluge i kalibracije, to imamo nekoliko vrsta imovine i zanima me što govornici misle o tom popisu, o tim vrstama imovine. Imam pitanje za gospodina Laburea. Što vi mislite o stvaranju nove kategorije imovine, o nepovlaštenim e, vjerovnicima? Zanima me koje je opravdanje, koje su razlozi za stvaranje te nove kategorije. Hvala, gospodin Van u ime zelenih. Hvala. Moram reći da sam oduševljen što, je Lisa ponovno s nama i čestitam vam na vašem radu. Imam pitanje direktno za vas. Znate da mi od uvijek podupiremo dvostruku strategiju da se smanji rizik i da se rizik podijeli. Vi ste rekli da kada je riječ o podjeli rizika to dobro ne funkcionira, Dakle, s vašeg stajališta, što bi parlament trebao predložiti kako bismo ojačali taj dio bankovne unije koji se odnosi na podjelu rizika? Zatim, gospođa Nui, hvala vam na vašem mišljenju i na vašim konkretnim prijedlozima da se u EU paket uključi više Europe. Slažemo se sa većinom vaših argumenata. I imam za vas dva dodatna pitanja. Prvo, Mislite li da je potrebna veća usklađenost u području makroekonomskog nadzora i alata za takav nadzor? Možete li parlamentu ponuditi konkretne predloge u tom smislu? I drugo, predlog komisije je nažalost došao bez kvalitetne procjene učinka i ne znamo postoje li uopće tu smanjenje rizika ili ne promjene smjernica iz stupa 2 prema kojima se kapitalni zahtjevi konvertiraju u kapitalne smjernice ima učinak na SSM od 155 milijardi eura. To je dakle konverzija iz obvezujućih eh, zahtjeva u smjernice. To dakle nije paket za smanjenje rizika, već tu postoji mogućnost da će se rizik povećati. Možete li nam pomoći kvantificirati učinke različitih mjera na SSM, dakle mjera koje su predložene ovim paketom. I konačno za gospođu Nui mogu li ECB i EBA iznijeti vlastite prijedloge o jačanju proporcionalnosti u bankovnoj regulativi. Postoji jako puno kritika što šteti ugledu manjih institucija u okviru bankovne unije. Mislim da bi to bio dobar signal, ako, dobra poruka kada bi vaše institucije nama kao zakonodavcu dali prijedlog kako ojačati proporcionalnost i time povećati potporu za bankovnu uniju kako bismo bili ponosni na to. Hvala. Hvala Svene i svima koji su se držali zadanog vremena. Imamo govornika u ime ENF-a. Gospodine Vali, izvolite. Hvala. Hvala. Dva vrlo kratka pitanja. Prvo je pitanje za gospodina Laborija i odnose se na pitanje transparentnosti. O tome razgovaramo sa drugim kolegama izvjestiteljima u Sijeni koji rade na reviziji direktive BRRD. Jedan od prepoznatih problema je diskrecija odluka koju jedinstveni odbor za sanaciju može donijeti u određenim slučajevima i staviti banku u postupak e, sanacije može e, to e, može se povezati sa pitanjem nekih osjetljivih informacija. Dakle, poželjno je da neke informacije ostanu sakrivene od javnosti kako ne bi izazvale paniku na tržištu. No, ja se pitam je određeno razdoblje nakon kojega informacije više nisu osjetljive i mogle bi li se onda te informacije nakon toga objaviti i možemo li to utvrditi, dakle možemo li odrediti određeno vremensko razdoblje nakon kojega možemo točno prikazati kako smo došli do neke odluke kako bi se potaklo usvajanje dobre prakse, a to je transparentnost po pitanju donošenja određenih odluka. Pitanje za gospodina Enriju. Svi znamo da su špekulatori zainteresirani za tržište nenaplativih zajmova, zato jer u rješavanju određenih kriznih situacija što je dovelo do prodaje nekih paketa nenaplativih dugova, vidjeli smo kako je došlo do prodaje ili do rasprodaje toga po vrlo niskim cijenama i vidjeli smo onda koliko se uspjelo naplatiti kasnije je bilo daleko više od naplaćene cijene za te pakete. Dakle, mene zanima možemo li također e, ujednačiti način postupanja sa nenaplativim zajmovima kako špekulatori ne bi mislili da je to doista vrlo povoljno tržište za njih e, i kako bi se izbjeglo korištenje javnih sredstava za otkup takvih dugova i kako špekulatori ne bi pokazivali previše zanimanja za rješavanje pitanja nenaplativih zajmova. ne želi uzeti riječ. Evo, time smo zaključili prvi krug pitanja i našim govornicima su upućena vrlo konkretna pitanja. Predlažem da svakom govorniku damo po tri minute da odgovori na pitanja na koja želi odgovoriti. Nije nužno odgovoriti na sva pitanja, naravno ako to umjesto onih koji su prozvani učine drugi. Gospodine Enrija, evo ispričavam se unaprijed na odgovorima koje neće moći dati. Da krenemo od e, pitanja dokapitalizacije e, ispred osrožnosti i pitanja o nenaplativim zajmovima. Pa može doći do situacija u kojima neke banke ili neka banka nisu pred stečajem, ali imaju bilance koje su krcate nenaplativih zajmova i ne mogu pružati usluge svojim strankama i e, nemaju veliku dobit e, i ne ostvaruju rezultate dulje vrijeme. U takvoj situaciji moglo bi biti poželjno pokrenuti državnu pomoć kako bi se proces dalje odvijao. No, to treba učiniti u skladu sa strogim kriterijima koje predviđa BRD, dakle podjela opterećenja među investitorima i također cijena treba odraziti e, gospodarsku vrijednost imovine i zbog toga mislim da korištenje ovog alata u ovom okviru ne smijemo tumačiti kao odstupanje od BRRD-a, nego kao konkretnu primjenu BRRD-a u tim okolnostima. I kao što je rekao posljednji govornik, Stvar je u tome da imate šačicu kupaca na ovom tržištu i njih ima 12 ili 15 na e, čitavom svijetu koji su vrlo specijalizirani, imaju potrebno znanje kako bi ložili u e, tu imovinu, a prodavatelj takve imovine su daleko brojni i zbog toga treba uspostaviti ravnotežu između kupovine i prodaje i na taj način ćemo odrediti i bolje cijene i tržište će biti učinkovitije zatim hjerarhija eh, eh, vjerovnika, stari dugovi i tako dalje. Sjećamo se da smo mi u EBI predložili to pri izradi BRD-a, zato jer smo bili zabrinuti u vezi sa rješavanjem prekograničnih kriza, tako da mi pozdravljamo ovaj prijedlog i u ovom trenutku smatramo da su tržišta vrlo likvidna i postoji dobar prostor za ove instrumente. Banke bi trebale ubrzati prilagodbu svoje strukture pasive. Dakle, to bi bilo vrlo poželjno i također bi bilo poželjno ubrzati rad na ovom zakonodavnom paketu. Zatim, pitanje razmjernosti. Da, e, mi namiravamo iznijeti svoje prijedloge s time u vezi. Tu postoje tri pitanja. Prvo, imamo već dosta razmjernosti u sustavu. Jedna mala banka koja vodi obično poslovanje mora se pridržavati 10% našeg okvira za izvješća. To je ponekad teško zato jer e, su paketi vrlo e, opsežni, tako da mi je drago da komisija predlaže neku vrstu digitalnog vodiča koji će omogućiti bankama da shvate čega se trebaju pridržavati. Dakle, mi pozdravljamo taj prijedlog. Drugo pitanje je pojednostavljenje opterećenja u vezi sa pridržanjem propisa, naročito po pitanju izvješćivanja i to mi e, činimo i također e, želimo uskladiti različite slojeve koji tu nameću druga tijela. Trebamo bolju usklađeno s time u vezi. I treće su zahtjevi koji ne odgovaraju potrebama manjih banaka. Mislim da to treba također revidirati. Telak. Dakle, u svojem izvješću, kao što je i Dominik rekao, predlažemo da se zahtjevi primjene i na druge sustavno važne institucije i u smislu zahtjeva iz e, razine 1. Evo, mislim da ćemo na raditi u tom pravcu i s time bih završio. Hvala. Hvala gospođa Naj. What is uh, preventing uh, the protection Što sprečava zaštitu novca poreznih obveznika? Trgovci na malo nisu svjesni da ih e, da mogu gubiti novac kada ulažu u banku i da je to također podloženo sanaciji, međutim e, treba ih više informirati o tome. Neću sada ulaziti u detalje predloga SB-a jer je to dosta sručno, ali priložit ću dulji pisani tekst svojim napomenama koje ovdje iznosim. Kada je riječ o postupanju sa neopipljivom imovinom i mogućim odbicima od takvog kapitala, dakle, E, kapital mora e, imati sposobnost pokrivanja dugova i postoji čitav niz elemenata koji se već toleriraju dugo, poput goodwilla i koji ne pokrivaju dugove. I to se dalje uključuje u odbitke do 2019. negativan goodwill i tako dalje. Zatim objavljivanje informacija. Naravno, transparentnost mora postojati i treba objaviti što više informacija, no istovremeno ne možemo obavljati nadzor ako nas se promatra pod povećalom. Ne smijemo se stalno bojati da stvaramo više rizika od koristi. E, kada je riječ o telaku i što to znači za ostale banke, pa u Europi imamo MRL i to moramo proporcionalno primjenjivati, zato jer imamo veće i manje banke, a ove potonje su manje sustavno značajne za tržište. E, kada je riječ o pokazatelju zaduženosti, to mora biti što bliže definiciji koju je usvojio bazelski odbor. Svako izuzeće znači smanjenje vrijednosti zaštitnog sloja i ako neke banke poput razumnih banaka trebaju imati poseban tretman, to treba ostvariti transparentno, one moraju imati manji pokazatelj zaduženosti, s time trebaju biti svi upoznati i to će značiti da se izuzimaju neki elementi iz transparentnog prikazivanja situacije. E, postoji ili e, prostora za daljnju doradu makroprudencijalnih mjera da, postoji tu i nacionalna e, komponenta, ali mislim da ih možemo bolje uskladiti, naročito u zemljama SSM-a. Što je sa e, trećim stupom e, i Hoće li te smjernice dovesti do povećanja rizika, ne bih rekla, ali to će odgoditi suočavanje s rizikom, jer kada se smjernice prekrše, onda moramo ponovno uspostaviti poštovanje e, smjernica i tek nakon rasprave sa bankom i analize plana kapitala možemo poduzeti mjere nadzora. No to istovremeno može smanjiti okidač za E, maksimalni distribucijski iznos i to e, će također poboljšati primjenu potrebnih kapitalnih instrumenata. Također, kad je riječ o informacijama, dakle, treba e, razmotriti učestalost izvješćivanja, jer banke već imaju razrađene sustave i ako bi se udvostručilo onda e, rad na tim izvješćama, izvješćima to bi udvostručilo njihov posao. Naravno, rado ćemo poraditi i na smanjenju granularnosti elemenata koje zahtijevaju propisi sa EBOM kada je riječ o različitim cijenama za nenaplative zajmove. Pa to je tržište za kupce. Ako imate na stotine nenaplativih zajmova koji su u prodaji na tržištu, onda to kupcima ne daje veliku pregovaračku moć i toga e, EBA i Andrea Enrija predlažu jednog europskog upravitelja imovinom, e, što ne znači e, nadoknađivanje gubitaka, nego više ovlasti europskim institucijama. Možemo povećati cijenu na neki način povećanjem e, recimo pravnog okvira u nekim zemljama ili drugim načinima za povrat kolaterala i za nadoknadu e, gubitka na cijeni. evo, mislim da sam s ne završila zato jer sam već mnogo toga rekla. Hvala. Hvala. Bilo je dosta pitanja o hjerarhiji vjerovnika i o odvojenom prijedlogu u vezi s time. Kao što je Andreja rekao, mi smatramo da je taj prijedlog e, neovisan u odnosu na ostatak paketa. Je treba vidjeti kako se promjene uvode ostatkom paketa. Time se uvodi jedan sloj i to je jasno utvrđeno u trenutku krize i u trenutku likvidacije ili sanacije, jer su to jedine dvije opcije koje imamo. Dakle, važno je stvoriti taj novi sloj jednog duga koji bi bio niže kategorije u trenutku krize. To bi poboljšalo kvalitetu svoja MRL-a, ukupno, to bi dalo veću jasnoću vjerovnicima i zbog toga mi podržavamo prijedlog komisije i što se prije to uvede, to bolje. Naravno, e, bez obzira na e, postojeća rješenja ili rješenja koja će se uskoro uvesti. Dakle, mi smatramo da to treba što prije uvesti kako e, s njime ne bismo previše kasnili. Kada je riječ o moratoriju, da, prijedlog se sastoji od dva elementa, jedan za nadzorna tijela, drugi za e, tijela za sanaciju od pet dana. Ako možemo to spojiti sa postojećim instrumentima iz BRRD, a onda bismo ih mogli imati 5, deset ili 12 i to treba također pojasniti, kao što sam e, rekao, možda je to predugo razdoblje za obustavu aktivnosti i također e, između dva moratorija, ako ih uopće ima, postoji, postoji pitanje među razdoblja i kada započeti e, sa drugim razdobljem i hoće li to biti sa prekidom ili ne. To je dosta nejasno. Zbog toga od početka govorimo da podržavamo moratorij zato jer nam to daje više vremena za provedbu mjera. To ne mora biti nužno toliko dugo kao što predlaže komisija. I ako imamo dva razoblja moratorija, onda trebamo e, se dobro uskladiti sa tijelom za nadzor i sa tijelom za sanaciju. E, I imali smo pitanje o kašnjenju i pitanje područja primjene, ako naravno područje primjene nije dovoljno veliko, onda će i vrijednost e, moratorija biti ograničena. E, kada je riječ o telaku za e, sistemski važne banke, pa kao što sam rekao u uvodnom govoru, E, sve banke, bez obzira na alate za sanaciju, trebaju imati dugove koji se mogu podvrnuti bail i to vrijedi također i za e, velike sistemske banke i za ostale i to bi bila dodana vrijednost zato jer bi to pokazalo da sve banke koje imaju utjecaj na sustav trebaju imati taj obavezan sloj i pristup istupa jedan, što također znači da trebamo imati fleksibilnost e, i mogućnost djelovati u okviru stupa 2 bez previše opterećenja za te banke. Pitanje kvalitete i hjerarhije je ovdje ključno i to je važno i u vezi sa pitanjem hjerarhije e, zajmova i mislim da bismo tu trebali moći poboljšati kvalitetu i to po niskoj cijeni. I kada je riječ o pitanju transparentnosti, kao što je već Daniel rekla, na strani sanacije suočavamo se sa istim e, pitanjima. Trebamo razlikovati dvije stvari, fazu planiranja i fazu programiranja, odnosno fazu u kojoj odlučujemo hoćemo li banku staviti pod sanaciju. Za sada nemamo slučajeva sanacije u tijeku, tako da je tu bitno pitanje planiranja. Industrija nam postavlja određena pitanja u vezi sa e, trenutačnim objavljivanjem ciljeva MRL-a. Mislim da to za sada nije dobro jer trebamo poraditi na prijelaznim razdobljima. Bankari moraju znati da će s vremenom trebati izgraditi taj sloj MRL-a. Mi smo zadovoljni sa onim što je e, rečeno u vezi sa pasivom, ali ne sa ciljevima i e, s tim e, u vezi smatramo da je europski paket pozitivan po tom pitanju želim komentirati o nekim pitanjima koja su važna za nas kada je riječ e, o green i brown izloženostima. Mislim da s time trebamo postupati u okviru postojećeg e, okvira i trebamo ustanoviti Vode vodili banke računa o tome da postoje i klimatski rizici u njihovoj izloženosti. Iz iskustva mi znamo da je to tako i neki od tih rizika su dosta dugoročni i Postoji opasnost, međutim, da se tu prebijeni kratkoročni pristup. Ne znam treba li nam uredba s time u vezi, ali u svakom slučaju zakonodavac treba tome posvetiti pažnju. Kada je riječ e, o digitalnim vješnjama i nagradi za to, to je tipično švedsko pitanje, budući da je fintech industrija značajna u Švedskoj. Mislim da nema e, pitanja e, veze s time mogu li banke zapošljavati ljude iz tog sektora budući da postoje ograničenja u vezi s plaćama u bankovnom sektoru. No, mislim da je i kulturu teško prenijeti u banku. Dakle, Mislim da to nije pitanje inovatora koje kasnije otkupljuju banke. Mislim da je stvar u tome da banke plaćaju daleko više nego što to mi činimo, ali to je drugi par rukava. Evo samo još jedna napomena o internim modelima i e, tržišnom natjecanju, ali tu postoji i opasnost e, od toga da se ne povede računima o internim rizicima. Naši interni modeli za nekretnine ukazuju na postotak rizika od 5%, dakle to je vrlo nisko e, od 5% banke praktički nemaju rizika s njima u vezi zato jer imamo dobar socijalni sustav i dobar stečajni zakon i tako dalje. 5% je daleko prenisko, dakle mi bismo nadodali na kapitalne zahtjeve u, u drugom stupu zbog sustavnog rizika, a možda to ne bi bilo moguće sukladno paketu za banke, tako da je bitno osigurati sve fleksibilnosti. Na kraju, pokazatelj zaduženosti koji je ovdje spomenut. Nama je to u redu, ali naglašavamo da to treba biti stop, dakle zaštitni sloj i treba biti e, nizak od kapitala ponderiranog rizikom, inače bi e, mogao pridodati riziku, zato jer pokazatelj zaduženosti je kapitalni zahtjev jednak i za e, rizičnu imovinu i nerizičnu imovinu. Recimo, ako imamo obveznicu iz e, jedne kreditne institucije, to je jednako kao e, kupovina e, udjela u nekom startupu. Dakle, to ne bi smio biti obvezujući zahtjev za početak, zato jer internim modelima na taj način interni modeli su, ostaju u skladu jedni s drugima. Hvala, gospođa Ferreira. Pa ja ću nastojati obuhvatiti više pitanja svojim odgovorom. Jedna od kritičnosti je zapravo e, razina nenaplativih zajmova u sustavu. Nema taj problem iste razmjere posvuda, ali ne smijemo zaboraviti da postoje neke jurisdikcije u kojima nema nenaplativih zajmova i to možemo zahvaliti sustavnim rješenjima koja su provedena u tim jurisdikcijama prije 2013. godine. Tako da sada imamo različite razine na istom tržištu. Imate banke koje su očičene prije 2013. i prije brd a a s druge strane u nekim jurisdikcijama one su zatečene ovom e, legislativom i nema rješenja. tako da ne raspolažu potrebnim instrumentima za rješavanje nenaplativih zajmova i to je dovelo do neujednačenosti u čitavom sustavu što pridonosi smanjenju dobiti banaka u nekim jurisdikcijama. I to je povezano i sa drugim elementom, a to je potražnja za MRL-om. Ako trebate sanirati neku banku, naravno trebate imati nešto što se može sanirati u banci, ali stvar je u tome da je u tom razdoblju dobit banaka doista niska, a u bilanci imate veliku razinu MPL-ova. U tom slučaju postražnja, odnosno kapital za Berlin e, će biti vrlo skup i također će doći do natjecanja između banaka koji se mogu to priuštiti i banaka koje će stradati zato jer nisu spremne za to i zbog toga će ići u stečaj. To je jedna mogućnost za koju se moramo pripremiti. Zbog toga su proporcionalnost i prijelazno razdoblje dobrodošli. Evo, time se nadovezujem na ono što je rekao Dominik. E, Sve ne hvala. Zadovoljstvo nam je biti ovdje. Dakle, kada je riječ o tvojem pitanju i o e, paketu za banke nemamo nikakvu raspodjelu rizika, imamo samo kontrolu rizika, a raspodjela se odbija na razini nadzorne kontrole, na razini e, sanacijske kontrole, ali nemamo mehanizam za stabilizaciju i to je vrlo rizično okruženje u kojem se nalazimo u ovom trenutku, zato jer e, najključne banke u ovom trenutku su one koje građani smatraju stabilnijima i zbog toga manje rizičnima. Dakle, standardizirane banke koje recimo nisu u posebnim e, režimima se suočavaju e, s opasnošću toga da će morati provesti bail-in i da ćemo morati iskoristiti imovinu koja se ne bi trebala koristiti za to, recimo starije dugove ili štetne pologe. I to je najgori način ostvarivanja cilja koji je spomenuo Burhard odnosno zaštite poreznih obveznika. Kako biste to ostvarili, trebate provesti čitav niz alternativnih mjera, zato jer ne znate kako stabilizirati sustave, trebate spašavati određene ulagače, građane koji ne mogu pokriti rizik i to naravno pokreće sistemski rizik. U takvoj se situaciji upravo nalazimo i to zahtjeva pažljiv e, pristup. I time ne želim kritizirati paket, nego trebate shvatiti da sve, dakle, pravila o državnoj pomoći BRD i zahtjevi nadzornih tijela za više kapitala i zahtjevi e, tijela za sanaciju, sve to skupa bi mogli bi moglo dovesti do neželjenih učinaka. No, to sve treba okupiti i pažljivo podesiti kako bi čitav sustav se mogao stabilizirati. Hvala. Hvala lijepo, zahvalila bih svim panelistima koji su uzeli riječ. E, omogućila sam da se odgovori na sva pitanja, pa bih se ispričala što se tiče, što nisam spontano za riječ i prihvaćala. Mislim da je važno bilo da se odgovori na velik pitanja koje su već klubovi zastupnika postavili. Dakle, perspektiva dionika je sljedeća sesija i unaprijed se ispričavam jer dobila sam um, popis imena govornika koja nisam siguran da ću uspjeti sva izgovoriti. Kao pite Šakman Fales, prvi ima riječ iz Europskog udruženja štednih banaka. Pet minuta po svakom govorniku, mola bih vas da se držite tog vremena. Zahvaljujem, gospođo predsjedateljice. Poštovani članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj prilici da vam se obratim na temu novog zakonodavnog paketa CRCRD BRRDS, RMR. Važno je da se ovaj paket dovrši i to zbog toga što je potrebno regulatorno razdoblje unutar kojega će se učinci uvedenog zakonodavstva moći procijeniti prije nego što se provedu bilo kakvi novi segmenti paketa. Važno je dakle da se privede kraju to razdoblje. Komisija je predložila neke važne e, promjene u tekstu, prelazno razdoblje je u to uključeno, zatim razina zaduženosti i tome slično što je sve važno za financiranje. Isto tako imamo i utjecaj na male i srednje poduzetnike ali nije nužno povećati složenost samog zakonodavstva. relevante institute den mit Dakle, na ovaj način mnoge sistemski nevažne banke ili banke od manjeg značaja mogle bi dobiti status povoljan za trgovanje. E, da in diesen Fällen eine Handelsabsicht nicht gegeben ist, äh, nicht auch noch durch die Zuordnung. A dugoročne investicije ne bi trebale biti u ovo uključivane. Isto tako imamo i tržišne rizike koje moramo uzeti u obzir. Tako da bih se ovom prilikom želio pozabaviti nečime što je doista važno za banke sa manjom razinom rizika u Europi, a to je stvarna predimjena postojeće regulative 1. siječnja na snagu stupa Basel 3 i zakonodavac je uveo regulativu za 8000 financijskih institucija i to na neproporcionalan način sve odredbe EVE iz 2016. ukupno broj 64 zahtjeva koje je bilo potrebno ispuniti, a što je pak dovelo do sve snažnije birokracije. No manje institucije od manjeg rizika su zapravo morale snositi ove veće troškove što je stvorilo veće opterećenje po njih. Dakle, to administrativno opterećenje je velik operativni rizik za banke koje bi u normalnim uvjetima bile banke niske rizika. Dakle, proporcionalnost ovdje nije ispunjena i iz tog razloga mi bismo željeli predložiti da e, sve institucije budu obuhvaćene jednim jednostavnim sistemom koji bi mogao pomoći im u rješavanju administrativnih prepreka. Dakle, sve banke i institucije koje nisu sistemski važne bile bi time obuhvaćene. Dakle, tu ne govorimo o zahtjevima za kapitalom, samo administrativnom opterećenju, tako da su takva pojednostavljenja za e, manje značajne sistemske banke moguća pod uvjetom da se dakle proporcionalnost zadovolji da nemamo e, omjer 1 naspram 1 u odnosu na manje i veće, više značajne banke. Dakle, Reagirao bih na pitanje gospodina Simona. Dakle, samo uz stvarnu proporcionalnost u Europi sve će financijske institucije ostati konkurentne, a to vrijedi za sanaciju banaka unutar BRDA i SRM-a. manje institucije podložne ovim zahtjevima ne moraju imati jednaku priču zbog toga što MRL i TILAK nisu nužni za takve institucije. Hvala. Zahvaljujem sljedećeg govornike Frederik Udea. Kao što svi znate, on je mm, iz Societe General, istodobni predsjednik Europske bankovne federacije, pa mu želimo dobrodošlicu. Izvolite, imate riječ. Hvala vam predsjedniče Goltieri, poštovani zastupnici Europskog parlamenta. Za početak rekao bih da se danas obraćam kao predsjednik Europskog bankarskog e, udruženja, ne kao glavni direktor Societe General. Pa bih nastavio sa četiri elementa koje bih želio istaknuti. Potrebna za reviziju na kojoj radimo. Prije svega, međunarodna dosljednost i jednaki uvjeti za sve. Smatram da ne možemo ignorirati sve veću fragmentaciju međunarodnog regulatornog ogruženja vezano uz političke promjene, osobito u SAD-u, ali i uz mogućnost Brexita koja će situaciju još promijeniti. To ne znači da kao europljani bismo trebali se suzdržati od pokušaja provođenja smislenih međunarodnih sporazuma, već samo da bismo u tome trebali biti opet oprezni. Smatram da bismo trebali izbjeći scenarije e, na kojima se još radi i to je bilo naše iskustvo i sa sanacijom banaka gdje se traži da se ponovno e, poradi na BRRD-u u svjetlu međunarodnih standarda telaka. Smatram da bismo ovdje trebali izvući određene pouke, osobito kada se radi o trading book, odnosno reviziji, e, koja je dovoljno toga da, stabilski, da bazalski odbor još nije stabiliziran a situacija u velikim e, većim državama poput SAD-a je još donekle nejasna. Očekujemo da će doći do temelju procjena Bazela udvostračenja između 2016. i 2017. E, postojećih zahtjeva. Predlazi iz 2017. se temelje na SQS 4 i 4% povećanja, a nedavne statistike pokazuju iz 2017. da će utjecaj biti oko 8%. Ova je tema osobito važna u trenutku kada strateški moramo razmotriti u kojem smjeru želimo ići sa svojim tržišnim aktivnostima u Europi e, u kontekstu posljedica Brexita. U tom kontekstu e, mi bismo zatražili da se rasprave e, na tu temu odgode dok ne dođe do jedne razine gdje ćemo imati sigurnost na globalnoj razini. Zatim bankovnu uniju trebamo pretvoriti u stvarnost. Europske banke, kao što znate, ne mogu još iskoristiti sve prednosti doista integriranog bankovnog sektora. Suočavaju se s dodatnim e, naknadama za sistemske važne banke i cijelim nizom zahtjeva za Belinom na temelju lokalnih e, odredbi. Zatim, kriteriji za procjene zahtjeva za kapitalima likvidnosti su promijenjene, ali dalje su prerestriktivne kako bi bile provedive. Primjerice, zahtjev od 50% financijskog kolaterala u vlastitim sredstvima. To ne uvažava prednosti SSM-a, Bankovne unije i Europskog sanacijskog okvira. Eurozona je jedno e, nacionalno tržište, a tretman transakcija unutar pojedinih država članica treba bi biti primjenjiv na sva tijela unutar bankovne unije. Zatim važnost ubrzavanja ključnih reformi. E, hirarhija e, kreditora komisija s pravom to stavilo zasebni dosije kako bismo ga mogli pomno i brzo razmotriti i nadamo se kako bi bio svojen, a to je ključno kako bi naša industrija mogla e, izdavati dugove i priču unutar tilaka na vrijeme. Bankovna federacija također podržava stvaranje programa za odgovornosti e, koje ispunjavaju izmijenjene uvjete za obveze. IFRS 9. Ovdje bismo zamolili da se poradi na kalendaru vezano za provedbu odredbi iz predloga i smatramo da provedba i datum iz siječnja 2018. za provedbu standarda e, zahtjeva ubrzan rad na ome kako bi se moglo provesti sve na vreme. Zatim važnost rasta inovacije unutar ovog paketa. Paket sadrži nekoliko mjera usmjerenih na poboljšanje mogućnosti pozemljivanja banaka na, u smjeru europskog gospodarstva i nadamo se da ćete odobriti prijedlog komisije da se podrži male i srednje poduzetnike te infrastrukturna ulaganja. U Europi većina ulaganja projekata eh, se bave obnovljivom energijom, transportom i bolnicama, a to sve financiraju upravo banke. Također se želim pozbaviti kako banke doprinose digitalizaciji europskog gospodarstva. Dakle, tu imamo potrebu ulaganja u softver kako bismo ostali konkurentni, jer ulaganje u softver je zapravo penalizirano u Europi usporedbi sa SAD-om, gdje se to smatra uobičajenom imovinom poput bilo kojem drugom opremom ili imovinom. Predsjednik i potpredsjednik Dombrovskis je pri usvajanju paketa rekao da Europa treba nastaviti raditi na temelju međunarodnih standarda, ali mora u obzir specifičnosti europskog bankovnog sektora. Također bih rekao da je to ključno kako se ne bi narušila međunarodna konkurentnost bankovnog sektora. Sada je na vama da stvarite potrebnu ravnotežu i ublažite utjecaj na realno gospodarstvo i pobrinute se da možemo održati održivu financijsku industriju u Europi koja će profit biti na korist svim našim gospodarstvima. Hvala. Hvala. Naravno, mi ćemo dati sve od sebe što se tiče ubrzavanja rada na ovim odredbama CRR, CRD i drugima. Tako da se tu slažem s vama. Sljedeći govornik Andreas Trajhl, predsjednik upravnog odbora Erste Group banke. Hvala vam. Dakle, Andreas Trajhal iz Erste Grupe. Doista mi je čast što sam danas ovdje kao predstavnik eh, jedne bankovne skupine koja se nalazi na eh, rubu Europe. Uvijek je lijepo za nas kako se možemo sastati, da se možemo sastati sa velikim igračima iz Njemačke, Italije, Francuske. Dakle, dobili smo ovdje dug popis tema kojima bih se trebao pozabaviti što se tiče tela, tilaka, emrela i drugih stvari, no s obzirom na to da smo mi najveća prodana banka u šest europskih zemalja, e, zemljama koje mnogi od vas ne poznaju, Rumunjska, Češka, Slovačka i takva slična čudna mjesta. Dakle, imamo zadovoljstvo baviti se, iako je svaka zemalja u Europskoj uniji e, sa deset različitih nadzornih tijela, a svako toliko ima i e, zadovoljstvo osobno se susrsti sa nekim od naših klijenata, to se ne događa nažalost prečesto jer većinu vremena ipak provodim e, sa političarima i regulatorima, no i dalje sam vrlo sretan što sam mogao posjetiti Brisela. Neću govoriti na temelju svojih bilješki jer želim vam zapravo reći e, nešto drugo. Sjajno je ovo što radite, samo dovršite to. Ne zanima me kako. Samo dovršite s tom regulativom, riješite tu stvar kako god prihvatit ću, što god odlučili, ali molim vas dovršite to i nemojte to više mijenjati na dolazećih deset godina. Molim vas. To je eto moj jedini zahtjev molba koju imam za vas. No drugi zahtjev bi bio da vas molim da razmotrite o tome što ste učinili, uključujući i nas, regulatore, političare, banke u Europi. Za nas je to sve korisno. A da li će ispuniti svrhu koju svi težimo, to je stvaranje prosperiteta za sve u Europi, mogu vam reći na temelju svog iskustva s obzirom da mi radimo u regiji gdje imamo velik broj ljudi koji zarađuju 300-400 eura mjesečno, vrlo je, vrlo teško pomoći u stvaranju prosperiteta unutar naše regije, a dio razloga za to smo i mi sami, drugi dio razloga ste vi, političari, a treći dio razloga ste vi, regulatori. Dakle, svi vi nam ne olakšavate mogućnost stvaranja prosperiteta za ljudi i svi ovdje naravno govorimo o pozemljivanju. Uz mene sjedi dama koja se bavi socijalnim bankarstvom. Jedna od neželjenih posljedica onoga čime se svi bavimo je da uništavamo socijalno bankarstvo. Jer u skladu sa regulativom ja ne mogu pozemljivati niti lipe osobi koja nema nekakvo osiguranje, nekakav kolateral iza kojega nitko ne može jamčiti. Ta vremena su gotova. Nažalost, isto tako nemamo alternativnih instrumenata za takve ljude ti lijepi venture kapitali ili kapitali socijalnih fondova koji su unutar sponsorstva država su sitniš. Nama su potrebne milijarde, milijarde, milijarde i milijarde kako bismo mogli pružiti podršku ljudima koji nemaju ništa za ponuditi osim svog rada, srca, svoje vjere u bolju budućnost. A to nije kategorija na temelju koje mi možemo više pozemljivati. A ako to ne promijenite, Europa će se naći u doista nepovoljnom položaju naspram drugih regija gdje se takve stvari mogu. Zbog čega? Europa je društvo koje je u potpunosti orijentirano na dug. Postoje dvije zemlje u Europi koje imaju na tržište kapitala, Švicarska koja nikada nije u Europskoj uniji bila i Velika Britanija koja napušta Europsku uniju. Sve drugo zapravo nije važno. Njemačka ima nešto toga, Španjolska, u mojoj regiji nemamo ništa takvoga. Nema tržišta kapitala i neće ga niti biti u nadolazećih 50 godina. Dakle, tko tada mislite da će financirati nova pokrenuta poduzeća, socijalno poduzetništvo? Ako nemamo tržište kapitala, ako nemamo privatne ulagače, a banke se sve više susreću sa poteškoćama u pozemljivanju. A to je sve samo pozemljivanje. Pogledajmo sada mogućnost stvaranja bogatstva za siromašne, za one koji zarađuju 1000 eura maksimalno mjesečno, koji mogu možda i prištediti 50 eura mjesečno. Kolektivno kao regulatori, političari, banke oduzeli smo od jednog cijelog naraštaja Europljena sposobnost, mogućnost da zarađuju bez rizika. Molim vas pokažite moj grafikon i imajte ga na omu i ako sam išta ovime postigao bit ću zadovoljan. Ne shvaćate koliko je dramatična bila promjena do koje je došlo unutar proteklih godina. Oduzeli smo od sve, svo, cijelog srednje klase Njemačke, Austrije, Češke, Nizozemske, kako bismo uspjeli zaraditi na temelju onoga što oni privređuju. Jer ako sada uložite u njemečku obveznicu, gubit ćete. U austrijsku isto tako. Ako kupite češku državnu obveznicu, izgubit ćete. Ne možete više uložiti bez rizika. Ne možete niti malo zaraditi ništa sa strane zbog toga što se sada nalazimo u razdoblju kada je inflacija veća od povrata koji ćete dobiti. I za to smo svi odgovorni. A sada se nalazimo u trenutku kada odraste jedan naraštaj koji će imati potpuno drugačije poimanje vrijednosti novca nego ono što smo mi odgojeni. Jer ako uopće dođete do novca, ako imate određeni kolateral, možete dobiti novac ni za što. A ako novac već imate, ukoliko niste dovoljno bogati da doista prihvatite rizik, nećete ništa moći zaraditi. I to je velika promjena i nešto što je mnogo važnije meni, a naspram onoga da li ćemo slučiti za Tila, Kemrel, ovo ili ono. Hvala vam. Sabin Timers Jesten, glavna službenica za rizik banke Tridos, sljedeća ima riječ. Hvala. Hvala odboru Ekon što me pozvao. Cijenimo doista vaš rad kako bi banke bile otpornije. Slažem se sa svojim susjedom da bi bilo sjajno dovršiti cijeli ovaj zakonodavni paket. Ko što on rekao, Triodos je banka eh, koja radi na temelju održivosti i različiti smo po svojim aktivnostima. Mi smo Europska banka aktivna šest zemalja, uključujući upravljanje investicija imamo oko 13,5 milijardi eura imovine sa strane menadžmenta i služimo oko 600 klijenata. Dakle, to su klijenti koje, sa, s kojima se susrećemo svaki dan. Koristimo štedne pologe svojih klijenata kako bismo lagali održive male i srednje poduzetnike, obnovljivu energiju i zelene teme. Dakle, oko 19,8% je naš povrat, uvijek je bio oko 20%, nikada nije bio ispod 13,8% u proteklih 10 godina i naša emisija pozitivno učinak ostvariti i transformacijsku moć novca upotrebiti kako bismo stvorili, pripomogli stvaranju gospodarstva koje će biti pametno, održivo i socijalno orijentirano. Dakle, Triodos pozdravlja prijedlog komisije, osobito što se tiče ovih tema koje su važne za društvo. Dakle, podrška infrastrukturi služi nekim javnim sredstvima kao i podrška malim i srednjim poduzetnicima. I naravno cijenimo vašu usredotočenost na proporcionalnost. Što se tiče održivosti infrastrukture, mi e, izražavamo svoju podršku tome jer naš način procjene i kontrole rizika ovakve posebne vrste izloženosti je vrlo u skladu s vašim predlogom. A osnovna razlika je u tome što mi dodajemo neke okolišne i socijalne e, perspektive kao dodatne uvjete. Pa, striktni kriteriji rizika e, to mogu, time mogu zapravo opravdati smanjenje ponderiranja rizika. Mali i srednji poduzetnici, klijenti Triodosa, sastavnici, sastavnici, sastavni dio su realnog gospodarstva i manje su osjetljivi na globalne promjene i primijetili smo da poduzetnici dobro brinu za svoje zaposlenike, naš planet, ali isto tako da od toga profitira i njihovo poslovanje, dugoročno govoreći. Dakle, te observacije opravdavaju smanjenje rizika za naš portfelj i uvođenje e, novog faktora podrške od 85% za veće male poduzetnike. Dakle, kako bismo se pobrinuli da takvog e, kreditiranja dođe, mogli bismo razmisliti o kriterijima sličnima kao za infrastrukturu, ali primjenjivima na karakteristične situacije za male i srednje poduzetnike. Što se proporcionalnosti tiče, naglasila bih da proporcionalnost nikada ne može biti primijenjena na uštrb boniteta. Dakle, sve banke velike, ali male moraju ispuniti standarde vezane uz solventnost, poluge, e, upravljanje likvidnošću, korporativno upravljanje i oporavak, uvjete za oporavak i sanaciju. 2015. je spomenuto da u Središnjoj banci je osoblje svjesna potreba za proporcionalnošću i da bi bilo od velike koristi da se to eksplicitno iznese u našem dijalogu sa nadzornicima. Mi smatramo da raznolik bankovni okoliš je način izbjegavanja sistemskih rizika. A to znači da moramo prihvatiti da smo drugačije uspostavljeni organizirani, da imamo drugačije izazove naspram velikih banaka, tako da uz nadzorni dijalog, potreban je dijalog između samih nadzornika koji bi mogao poboljšati situaciju u bankama, jer kad kada se suočavamo sa različitim oblicima provedbe u ovih šest zemalja u kojima imamo svoje ogranke, kao što primjerice e, imamo u svom radu. Još jedan aspekt proporcionalnosti je konkurentnost između standardiziranih banaka i tu vidim nepovoljni položaj manjih banaka koje moraju izvješćivati na temelju standardiziranog sistema. Primjerice, što se tiče jednog portfelja koji se bave hipotekama, naš rizik je 35%, što je mnogo više od onoga što druge banke primjenjuju dok su nam gubici u istom portfelju mnogo niži. Dakle, možemo razmatrati mogućnost e, standardiziranja e, upravljanja rizikom kako bismo stvorili jednake uvjete za sve. Zaključno, smatramo da malo socijalno drživo bankarstva može biti i bonitetno održivo i profitabilno, jer pokazuje se koliko je moguće primijeniti pravilo proporcionalnosti i koliko je u ciljenim načinima, načinima podrške važno proporcionalno originalnost. Hvala. Hvala i hvala vam na vašim eh, razumnim prijedlozima koji su se odnosili na hipoteke. To ćemo uzeti u obzir. Christian Steve Müller iz Finance Watcha je sljedeći na Hvala vam predsjedniče što ste pozvali Finance Watch na ovo saslušanje. Mi Pozdravljamo predloženi bankarski paket koji uključuje nove međunarodne standarde u europsko pravo. Za početak bih spomenuo neka načela koja treba po nama e, propitati. Unatoč napretku bankovni kapital nije obnovljen na sigurne i održive razine. Europski bankovni sektor ima oko 1 bilion eura nenaplatenih zajmova koje treba apsorbirati. Zbog tih razloga europske banke i dalje nisu dostatno kapitalizirane, za razliku od ostalih banaka ostalim velikim gospodarstvima. Drugo, bankovne regulative ne usporavaju gospodarstvo. U ovom trenutku dostupnost kredita nije visoka i nije visoki prioritetni problem za male i srednje poduzeća u Europi. Nedostatak kredita je uglavnom povezan sa strukturnim problemima i nenaplativim zajmovima a nije rezultat regulative. Ono što je i dalje istina je da dobro kapitalizirane banke se financiraju uz povoljnije uvjete i zato je veća mogućnost da će e, kreditirati realno gospodarstvo. Banke koje su prevelike da propadnu, taj problem i dalje nije riješen. Deset godina nakon posljednje krize Građani su ponovno suočeni s time da plaćaju račun i da spašavaju banke koje su propale. Sanacija se mora primjenjivati u skladu sa pravilima i sistemski važne i značajne banke treba e, sanirati, a sve prepreke za taj postupak treba ukloniti. Trebamo se pobrinuti da europski bankarski sektor postane zdrav i profitabilan, a da ne izgubi raznolikost i konkurentnost banke se trebaju ponovno usredotočiti na vlastitu imovinu i snagu vlastitih imovina, bolje proizvode, bolje usluge, bolje odluke o pozemljivanju. Finance Watch ima preporuke u vezi sa svim tim pitanjima. I svjestan je koliko manji sudionici na bankovnom tržištu trebaju pod kolikim su pritiskom da zadovolje zahtjevima. Po nama cilj ne bi trebali biti granularni podaci i, transparentnost, već jednostavniji procesi izvješćivanja. Pozdravljamo uvod EBA koji se odnosi na alate za usklađivanje, ali voljeli bismo imati ambiciozni pristup kako, bi, kako bismo imali jedinstvene kontaktne točke za regulatorno izvješćivanje i da imamo princip prema kojem se izvješćuje samo jednom. Usto bismo voljeli da EBA ima mandat za razvoj obrazaca za statutorno računovodstvo i izvješćivanje. Predložena definicija malih institucija treba biti proširena i uključiti kvalitativne i kvantitativne kriterije kako bi se poboljšao režim. Zatim su tu i dodatni kriteriji koji se odnose na veličinu, poslovni model institucija i rizični profil. Moramo imati bolju raspravu o reviziji režima iz stupa 2. To uključuje i smjernice iz tog stupa. Te smjernice uvedene su u nadzornu praksu i to već u 2016 imamo obvezujuće kapitalne zahtjeve za važne europske banke koje su smanjene za 23% u prosjeku. Od parlamenta se očekuje da poduzme puno više. Prvo, bi trebao imati dobru činjeničnu osnovu te preporučamo reviziju nedavno donešene regulatorne prakse što uključuje i temeljitu procjenu učinka, dakle prije nego što se ove izmjene uvedu u zakonodavstvo. Tu imamo i bonitetni režim, e, brisanje zahtjeva 103 CRD-a, usklađivanje makrobonitetnih i mikrobonitetnih okvira je nešto što podupiremo, ali to treba ići zajedno e, sa pokušajem da se izbjegu slijepe točke. Dakle, molimo da se odgode izmjene iz poglavlja 7 CRD-a kako bi se i mikro i makrobonitetni alati mogli dovoljno razviti u tom smislu. Finance Watch pozdravlja uvođenje e, obvezujuće obvezujućeg omjera po financijske poluge, a financijska poluga od 3% je u skladu sa bazelskim odborom njihovim zahtjevima. Uvođenje okvira telaka je važno kako bi sanacija bila održiva. Međutim, čak i najbolji okvir za sanaciju je beskoristan ako se u skladu s njim ne djeluje kada se, ne kada se za to postoji potreba. Dakle, mislimo da treba revidirati trenutačna pravila jer je to velika prepreka u ovom smislu. Ne bismo odstupili od standarda bazelskog odbora jer bi to kompromitiralo međunarodnu suradnju i podrivalo buduće pregovore. A tu je u pitanju i konkurentnost i otpornost europskih banaka. Europskim bankovni sektor u ovom trenutku ne može omogućiti značajne koncesije i smanjiti kapitalne zahtjeve. Pozivamo zakonodavce da revidiraju prepreke bližim se polako kraju, i treba osigurati da se to primjenjuje sigurno i konzistentno kako bi se omogućio oporavak bankovnog sustava u Europi. Hvala. Hvala lijepa. Sada možemo početi sa intervencijama i komentarima naših članova. Sad ima tri minute. Prvi je gospodin Karas. Hvala gospodine predsjedatelju, dame i gospodo. Želim zahvaliti našim eh, gostima što su danas s nama. Mislim da su nam eh, predstavili doista dobar pregled nad situacijom. Doprinose koje smo jutro čuli doista pokazuju kako je važan nadzor sanacija i povezane politike i kako ta tri elementa trebaju biti povezana umjesto odvojena. Mi imamo zakonodavstvo, ali ono se ne primjenjuje na način na koji je osmišljeno i ta pravila na kraju su kontraproduktivna. U ovom trenutku proporcionalnost nije jedino rješenje. Također rješenje nije ni faktor potpore za MSP-ove. Potreba nam je jedan integrirani holistički pristup. U postojećem zakonodavstvu imamo određene nedostatke i slabe točke. Pitanje je gdje se one nalaze, gdje se nalaze ove najveće prepreke koje bismo trebali ukloniti. I koji su to ključni dijelovi komisijnog prijedloga koje bi trebalo izmijeniti. A nije dovoljno jednostavno pogledati ili analizirati sam prijedlog, kao što sam rekao. Ako pogledamo promjene koje se događaju u srednjoj Europi, promjene prosperiteta, pitanje je je li bankovni sektor dobro reagirao i odigrao svoju ulogu u financijskoj regulativi. Dakle, kako se regulativa bavi sa stvarnom situacijom i što još treba poduzeti? Tu je još jedan problem, nemamo dobru definiciju proporcionalnosti. Sami zahtjevi za izvješćivanje su također problematični. ako smanjimo zahtjeve za jednog aktera, a ne za drugog, to će također biti kontraproduktivno, imati loše učinke. Dakle, kako možemo definirati institucije niskog rizika koji, koje obveze izvješćivanja se na njih trebaju primjenjivati kako bismo izbjegli udvostručavanje zahtjeva za izvješćivanjem. Kada je riječ o nadzoru i sanaciji, kako se možemo pobrinuti da ti elementi bolje funkcioniraju zajedno i da imamo, na primjer, zanimljiva ideja bi bilo imati integriranu platformu za izvješćivanje. Gospodin Pereira. Hvala. Za početak želim zahvaliti gostima na njihovim izlaganjima. Zbog um, kratkog uh, vremena ću postaviti nekoliko pitanja. Prvi se tiče diskrecije. Imali smo jutros regulatore, a nitko ih nije pitao o razini diskrecijskog prava, jer vjerojatno mi sami znamo koji bi njihov odgovor bio. Ali sada kada ovdje imamo dionike, njima bih postavio pitanje, mislite li da u ovom paketu imamo preveliku razinu diskrecijskog prava, trebamo li imati više pristup koji se temelji na pravilima sa strožim pravnim prijedlozima i smjernicama ili je razina fleksibilnosti dovoljna. Dakle, gdje treba zadržati, a gdje treba smanjiti diskrecijsko pravo sanacijskih e, tijela u ovom paketu. Drugo pitanje se odnosi na proporcionalnost, tu ostvarujemo napredak administrativno opterećenje e, smo prepoznali, postoji dalje rasprava o podacima, o pojednostavljenim alatima i o izvješćivanju, odnosno obvezi izvješćivanja. Treba li to pojednostaviti? Međutim, što se tiče postupka sanacije i kalibracije zahtjeva MRL-a, pitanje je trebamo li napraviti razlike, izuzetke i uzeti u obzir manje banke i njihov, njihovu narav i njihove depozite. Dakle, volio bih o tome čuti vaše mišljenje. I konačno, što se tiče nove kategorije višeg nepovlaštenog duga, već smo držali raspravu o ubrzavanju procesa, a jedan od argumenata odnosi se i na sljedeće. Stvaranjem nove kategorije duga bismo mogli ostaviti dojam da će se moći riješiti samo taj novi dug, da će se samo na njega odnositi bilin. I zato vas pitam je li ta procjena dobra ili upravo suprotno smatrate li da će se tom novom vrstom duga olakšati, a ne ograničiti učinkovitost alata za belin. Hvala. Hvala. Gospodin Ashley Fox. Hvala gospodine predsjedatelju i želim zahvaliti našim gostima na njihovim izlaganjima. Posebno me se dojmilo što je rekao gospodin Trajhel o periodu e, regulatorne mirnoće. Mislim da bi to bilo dobro. Mi političari konstantno mijenjamo pravila i onda se pitamo zašto bankovni e, sektor ne funkcionira onako kako bismo mi željeli. Možda trebamo prestati mijenjati pravila i pustiti banke da rade onaj posao koji, za koji e, postoje, zbog koje postoje. I nekoliko tehničkih pitanja. Članak 428F CRR-a određuje uvjete pod kojima se određena pasiva i aktiva može smatrati međusobno ovisnom. Tekst u sadašnjem obliku prema tom tekstu većina pokrivenih obveznica se ne bi smatrala, ne bi spadala u tu kategoriju. To bi moglo rezultirati neusklađenošću dospjeća za pokrivene obveznice u usporedbi sa maksimalnim trajanjem od 10 godina za visoko kvalitetne pokrivene obveznice. Takav problem sa dospijećem rezultirat će jednim posebnim učinkom zbog asimetrije i zbog zahtjeva za stabilnost. Imamo dakle pasivu i aktivu koji se odnose na pokrivenu obveznicu. Jesu li se naši gosti pozabavili dakle tom mogućnošću, tim problemom koji se odnosi na pokrivene obveznice? Smatrate li da je važno imati visoko kvalitetne pokrivene obveznice koje ispunjavaju zahtjev međusobno ovisnih pasive aktive, kako bi se dakle riješio taj problem sa neusklađenošću dospijeća i koju mjeru vi smatrate dobrom za ublažavanjem loših učinaka. Hvala. Hvala, gospodin Vigas. da mogu kratko odgovoriti na pitanje gospodina Andreasa. Moramo se naravno baviti sa posljedicama financijske krize koje je uzrokovalo špekulativno ponašanje u financijskom sektoru i zbog toga su e, europski porezni obveznici morali platiti milijune eura i to je izazvalo veliku zaduženost u državama članicama. A to je pak dovelo do bolnih posljedica i to je utjecalo na e, život, život naših građana i radnika. Zabrinjavajuće je sada čuti da smo zapravo mi krivci za sve to Čuo sam, ali, čuo sam vas, ali moram priznati da ima još jedan aspekt koji treba razjasniti. A to je nepovlašteni dug. A zašto tu postoji prednost nad subordiniranim dugom i kako će to funkcionirati? Kako će se to riješiti u odnosu na potencijalne klijente? ne bismo to trebali mistificirati, već to učiniti na jedan potpuno transparentan način. Pitanje za gospodina Udeu. Pitanje se odnosi na finalizaciju bazalskog sporazuma. Bazelski sporazumi bi navodno dali prednost američkom bankovnom sustavu nad europskim sustavom. Zanima me kako će to funkcionirati u praksi, kako će to utjecati na europsko tržište, postoji li rizik e, da ćemo doživjeti invaziju američkih banaka? Imam i pitanje za predstavnika iz Finance Watcha. Čuli smo nešto o preventativnoj dokapitalizaciji i zanima me koje je vaše mišljenje o tome. Također bih volio čuti vaše mišljenje o promjenama makrobonitetne regulative i promjene koje se predlažu za drugi stup. A predstavniku banke Triodos želim zahvaliti, odnosno predstavnici. Međutim, kada se radi o riziku. Vaša banka se pozicionirala na tržištu i vi želite dati podršku malim i srednjim poduzećima i infrastrukturi. Ali kako upravljate rizikom, na koji način upravljate rizikom, a istovremeno poštujete sve standarde iz ovog zakonodavstva. Hvala, Sven Giegold. Hvala vam, predsjedniče. Prvo želim postaviti pitanje predstavnici banke Triodos. Imate li prijedloge za CRR i CRD kako u okviru tih akata se možemo pobrinuti da se rizici povezani sa klimom i okolišem bolje uzmu u obzir. Dakle, to je i pitanje koje je prvožbe Rez postavio u prethodnom krugu pitanja. Pozorno sam slušao i gospodina Rajhela i vi ste opisali učinke na socijalno poduzetništvo i oni su zabrinjavajući, pa vas pitam koje točno želite, kako biste promijenili standarde i norme kako bismo izbjegli te učinke koje ste spomenuli. Osim toga, ne mogu dojeti, a da ne iznesem jedan komentar. U vašem govoru je bila jedna protoriječnost. Prvo ste rekli da ne želite da više ništa mijenjamo, a odmah nakon toga ste održali govor o svemu što treba promijeniti. Dakle, to nije bilo u potpunosti dosljedno. Međutim, ono što smo do sada napravili se uopće nije dotaknulo očuvanja prirode. Dakle, nismo sve učinili kako treba i zato pozdravljam sve konkretne prijedloge koji se odnose na jačanje postojećih mehanizama. Želimo imati bolje ishode, ali da ne kompromitiramo stabilnost. I konačno, mislim da u tržišnom gospodarstvu nemamo, nema prava na povrat koji je osiguran u potpunosti od rizika. To više ne postoji i to zapravo nije samo po sebi pogrešno jer znači da ste nešto zaradili, da biste nešto zaradili bez da uopće budete izloženi riziku. I nestanak marže je dramatičan za financijsku industriju, ali to je posve uobičajeno u tržišnom gospodarstvu. I konačno, gospodinu Šakmanu Falisu. E, možete li nam pomoći da razumijemo što je sa zahtjevima za male banke, institucije koje su male i imaju, izložene su manjem riziku. Ali vaša definicija je, ako sam to dobro razumio, uključila i manje institucije sa većim rizicima. I zato nisam u potpunosti siguran je li to koherentno. I na kraju, možete li nam dati detaljan popis promjena koje biste voljeli vidjeti ako želimo povećati proporcionalnost u našem radu? Hvala. Koliko vidim, nitko drugi se nije javio za riječ. Imamo sada malo vremena za spontano javljanje za riječ. Peter Simon, gospodin Hohmark, imate dvije minute ću kratak. I vratio bih se na rokove za izvješćivanje. Mislim da trebamo, da je potrebno jako puno podataka kada je riječ o izvješćivanju i to su velike količine podataka koje treba uključiti u izvješća. Kako je, kako to izvedivo? Mislim da banke ne žele promijeniti taj sustav, već e, žele imati jedinstveni sustav, jedinstveni kontakt kako bi iste podatke mogle koristiti na više načina. Dakle, zanima me, možete li e, zamisliti takvu situaciju, je to izvedivo, a ako nije, zašto ne? Gospodin Hohmar, hvala. Vratio bih se na pitanje i na iskustvo sa implementacijom BRRD-a. Bilo bi dobro čuti komentare i čuti što vi mislite o podjeli odgovornosti između nadzornih tijela i sanacijskih tijela neka od njih odlučuju na temelju MRL-a, a, neke, a neka tijela u obzir kapitalne zahtjeve. Tu postoji rizik kada koristimo riječ e, holistično, holistički pristup, jer tu uključujemo različite perspektive i time za, to zapravo stvara neke od problema o kojima smo već prije raspravljali. Dakle, volio bih čuti vaše komentare. Je li to dobar način da podijelimo odgovornost? Hoćemo li time postići ono što želimo postići? Na postoji rizik da banke sa visokim razinom vlastitog kapitala će imati e, veću stopu MRL-a. Hvala to ne bi bila manja promjena u zakonodavstvu, ali vaše pitanje je relevantno. Hvala. Koliko vidim, nitko drugi se ne javlja za riječ. Sada bih eh, zamolio naše paneliste da istim redom odgovore na pitanja. Gospodin Šakvan Fals ja mogu početi, pa ću dati riječ Frederiku. On je iz Europske udruge za banke. Odgovorio bih na posljednje pitanje. To jest problem i nije dovoljno jasno odgovornost nije jasno podijeljena između tijela za sanaciju i tijela za nadzor, odnosno između tih aktivnosti imamo, imamo određena preklapanja i također nadležnost nije jasno podijeljena između europskih tijela, odnosno makro i mikro tijela. Ne želim sada ništa predlagati, ali s obzirom da su tu zastupnici, mislim da EBA da se treba fokusirati na standarde EBA ima važnu ulogu i mora imati važnu ulogu kako bi uskladila zahtjeve za izvješćivanje. EBA također treba uključiti kada je riječ o usklađivanju i, mjerilima, referentnim mjerilima za nadzor i sanaciju, ali treba jasno razdvojiti operativni nadzor i zakonodavna pitanja. I do jedne mjere, paket CRR i CRD i dalje zapravo muti tu granicu između odgovornosti tih dviju vrsta tijela. Dakle, želimo imati jasno razdijeljene odgovornosti i također bismo voljeli da se e, veća pozornost pridaje pitanju jednostavnosti, jer e, jako frustrira što u Europskoj uniji, ako djelujete u šest država, morate se e, baviti sa deset različitih nadzornika, a tu su još i e, lokalni, lokalna nadzorna tijela. Volio bih imati jednog jedinog e, nadzornika i jedno jedino tijelo za sanaciju kako bih mogao komunicirati sa dva ili tri tijela, a ne sa njih deset. Hvala. Upravo se zato i bavimo ovim dosijem kako bismo poboljšali bankovnu uniju. Da, ali predugo se time bavite, već je prošlo osam godina, dakle molim vas da to dovršite sljedeće godine. Ja mislim da smo bili prilično brzi, pogotovo kada je riječ o jedinstvenom nadzoru, ali naravno puno elemenata još eh, nedostaje. Gospodin Šakman sljedeći. Hvala lijepa. Želim e, pogotovo odgovoriti na proporcionalnost koja bi se primjenjivala diljem Europe u odnosu na postojeće zahtjeve. Najveći problem se tiče obavještavanja. Prema jednoj studiji 60 do 70% aktivnosti u malim institucijama je posvećeno tome i implementaciji novih pravila. Dakle, fiksni troškovi koje dolaze s tim zakonodavstvom utječu na operativne aktivnosti malih financijskih institucija koje imaju niz, niz, nisku razinu rizika, a jako su opterećene. Dakle, za što se točno koriste pravila za nadzor institucija, ali 99% informacija koje se šalju o vlastitim resursima dolaze iz 8% baza podataka. Dakle, potrebno vam je samo tih 8% kako biste pružili sve relevantne informacije. Što se tiče obavješćivanja, imamo specifične zahtjeve Što se tiče manjih institucija, mislim da nam tu nisu potrebna toliko detaljna pravila. A kada je riječ o institucijama koje su manje, nema kompleksnih struktura koje treba detaljno opisati. I sljedeći komentar se odnosi na provjere i kontakt kontrole, mislim da trebamo ex post evaluaciju, ali ne i ex ante odredbe koje se odnose na plan za sanaciju. Mislim da ne trebamo MRL za manje institucije koje bi se sanirale u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. Već sam govorio o obavještavanju i o manjim niskorizičnim institucijama koje ne bi trebale ispunjavati zahtjeve koje vrijede za velike sistemski važne banke. Čini se da će se ta pravila primjenjivati za sve. To bi bila prava proporcionalnost i to ne bi ugrozilo stabilnost financijskih tržišta. Već upravo suprotno omogućilo bi se e, kreditiranje realnog gospodarstva. Hvala. Hvala. Gospodin eh, Udea, komentirao bih eh, nekoliko stvari. Prvo što se tiče proporcionalnosti, to ovisi i o samim bankama. Mi kao banka koja nadzire SSM ulazimo u novi krug izvješćivanja i to je ograničeno na banke koje direktno nadzire SSM. To je jedan zahtjevan projekt i tu ćemo biti usklađeni sa zahtjevima proporcionalnosti. Nadalje, problem je što rizik nije ograničen samo na veličinu institucije. Ako pogledamo trenutačnu situaciju, velik broj problema je povezan sa relativno manjim bankama koje imaju jednostavne poslovne modele. Drugo, viši povlašteni dug, e, mogu s vama podijeliti naše iskustvo u Francuskoj. Imamo posebno zakonodavstvo za stvaranje te nove kategorije instrumenata. To je dobro funkcionalno na tržištu. Mi ne prodajemo direktno vlastitim ulagateljima, već putem posrednika koji su u boljoj situaciji da procijene e, rizik dividende i cijene. Dakle, to glatko funkcionira i mogli smo izdati novu kategoriju tih instrumenata povrh glavnog kapitala. Treće, pitali ste me o Bazelu i to mogu reći nešto i o modelima. Što se tiče Bazela, vodi se velika rasprava o Bazelu 4, o novoj dodatnoj reviziji onoga čime se vi bavite mi smo bili veoma zabrinuti da bi se ista pravila primjenjivala na veoma različite sustave u smislu financiranja ekonomije između SAD-a i Europe i to bi, snosilo, i to bi imalo različite posljedice. Naprimjer što se tiče hipoteka, to se odnosi i na male i na velike banke. U SAD-u smo imali dva velika usisivača. Prvo vlada Dakle, imamo u Europi mi držimo u bilanci e, kredite za hipoteke. Isto pravilo se primjenjuje na različite sustave i nema isti učinak. I upravo zato treba dobro skrujiti pravila u okruženju gdje su banke i dalje najveći izvor financiranja za gospodarstvo. Zatim smo govorili o specijaliziranom financiranju. Jedan primjer. Na početku prijedloga, ako želimo financirati nekoga, zakupljenu kompaniju, to trebamo zahtjevni kapital treba pomnožiti sa 9, međutim, tu nemamo legitimnost kada je riječ o gubicima, a to je jedan paradoks, a to je da bi kredit bio kapitalno zahtjevni od zahtjeva koji se daje direktno zrakoplovnoj kompaniji bez jamstava. Dakle, tržište zrakoplova je uglavnom likvidno. Pokušali smo sve to objasniti, sve te posljedice i u Bazelu 4 vidimo da bi to imalo značajne posljedice ako to bude loše osmišljeno i s tog stajališta mislimo da je bolje nemati nikakav sporazum umjesto lošeg sporazuma. Što se tiče modela, to je povezano s ovima. Što su to modeli? To je način na koji želimo učinkovito uzeti u obzir e, rizik ili kredit, uzeti u obzir prošlo iskustvo, prošle gubitke u dobrim i lošim vremenima i na taj način izračunati kapital za budućnost. Mi podupiremo tu naprednu metodologiju, ona je za nas interno korisna, jer tako procjenjujemo i vlastiti rizik. SSM će i dalje pokušati uskladiti te modele ali mi podupiremo u tom slučaju napredak zakonodavstva. I zatim je to bilo pitanje e, na koje ne mogu sada odgovoriti, ali u ovom tekstu to nadilazi to pitanje. Morat ćete revidirati nekoliko stvari, omjer financijske poluge, na primjer, pogledati tehničke detalje kako bi sve imalo smisla i u smislu rizika i likvidnosti. To pokazuje koliko je kompleksna situacija, koliko su kompleksna pravila, omjer likvidnosti, omjer financijske pologe, odnosno zaduženosti. Dakle, ponekad je teško naći ravnotežu, ali trebamo biti konzistentni. Hvala. Sabin Timers Jansen. Mislim, e, imam dva pitanja na koja mogu odgovoriti. Prvo su norme, a drugo kako definirati proporcionalnost. Ako pogledamo naše norme za pozemljivanje i kreditiranje, kada dobijemo zahtjev za kredit, imamo, prvo pogledamo naše kriterije vlastite. I to ne bi trebalo biti složenije od toga. Ti kriteriji su trostruki. Upravo zato se naša banka zove Triodos. Prvo pogledamo što je sa poduzetnikom, razumije li on vlastito poslovanje, vjeruje li u svoju poslovnu ideju i hoće li ta ideja dobro funkcionirati na tržištu. Dakle, radi se o samom poduzetniku. Drugo, uvijek vidimo podupire li ga lokalna zajednica. Što je sa ljudima oko njega, podupiru li oni tu ideju i doprinosi li ta ideja E, razvojnim aspektima zajednice. I treće, je li osoba u dobroj poziciji da sve funkcionira, razumije li detalje i može li na temelju toga ostvariti razumnu razinu dobiti. Dakle, to su početna tri kriterija na temelju kojih odobravamo kredit i to mora biti nešto što je relevantno za cijelo društvo. Te kada su ti kriteriji ispunjeni, započinjemo procjenu rizika kvalitativne, kvantitativne mjere i tako dalje. Što bolje obavimo procjenu rizika, to je niži kapitalni zahtjev i manja nesigurnost. Za nas je to zapravo jedan jednostavan način na koji se bavimo sa kreditiranjem malih i srednjih poduzeća. Drugo što se tiče proporcionalnosti, to ima veze sa i manjim bankama. Jedan od velikih izazova za te banke i osoblje. Imamo manje ljudi, manje zaposlenika koji moraju obaviti istu količinu posla kao i velike banke. Dakle, bilo bi dobro da imamo jasan dijalog sa nadležnim tijelima i vidimo gdje se točno primjenjuje proporcionalnost, kako bi to bilo eksplicitno. Dakle, ne to napisati u pravilima, već da se to razvija e, dok radimo zajednički na ovome. I to čak može biti posljed dijelom CRD-a pomoglo bi nam, na primjer, da na vrijeme e, znamo kada će se događati inspekcije, to je važno, ali bilo bi dobro da znamo kada će se one točno odvijati. Isto vrijedi i za uvođenje lakših, lakše regulative, ne govorim o samim razinama kapitala, jer proporcionalno se nikada ne može primjenjivati na uštrb opreza, ali granularnost podataka i prikupljanje podataka ne bi trebalo biti toliko strogo. Također, mislim da bi bilo dobro da imamo jedinstveno izvješćivanje u banci imamo dvije osobe koje rade na Bazelu i one imaju samo nekoliko dana tjedno da bi na tome radile. To su stručnjaci koji znaju puno o tome ali za njih je to gotovo neizvedivo, ne mogu pročitati tisuće i tisuće stranica tehničkih standarda, mjera za implementaciju i tako dalje. Ako bismo uzeli u obzir proporcionalnost, dakle mislim da bi dobro bilo smanjiti količinu regulative. Hvala. Thank you, Christian. Hvala, Christian Pa, Čuli smo nekoliko pitanja koja su upućena meni. E, započet ću sa dokapitalizacijom iz predostrožnosti. Koje je naše stajalište o tome? U suštini smatramo da ne bi trebalo biti izuzeća ili rupa u BRD-u koje bi išle na štetu poreznih obveznika jer je to u suprotnosti sa namjerom BRD-a. Imamo, okvire te laki MRL kojima je svrha osigurati apsorbiranje gubitaka i to učinkovito kod onih e, vjerovnika koji to mogu podnijeti. To su profesionalni institucionalni ulagači. Dakle, to bi trebala biti srž MRL-a. Instrumenti rizika koji dospiju u ruke malim ulagačima koji ne znaju procijeniti rizik e, dovode do problema pogrešne prodaje, što se događalo u budućnosti i to treba riješiti i u budućnosti male ulagače treba zaštititi. Primjerice, niz instrumenata poput e, takozvanih koko obveznica možda nisu odgovarajući za male ulagače i zakonodavac bi trebao povesti računa o tome. Mikro i makroprudencijalni okvir i njihovi učinci. Slažemo se da se makrostandardi trebaju bolje uskladiti, no brinu nas moguća odstupanja. S jedne strane, nadzorna tijela su već djelovala po pitanju makroprudencijalnih mjera. Recimo, primijenile su smjernice iz stupa 2, a sada ovaj zakonodavni prijedlog predviđa stroga ograničenja slobode regulatora da se pozabave određenim kategorijama rizika. Istovremeno, kada je riječ e, o makroprudencijalnoj razini, a tu se pozivam na nedavnu studiju SRB-a od prije nekoliko tjedana, primjena tih instrumenata i režima u zemljama članicama je još uvijek vrlo raznolika. Revizija tog okvira na razini Europske unije se upravo sada poduzima na obje strane i u slučaju makroprudencijalnih i mikroprudencijalnih mjera i pravila iz stupa 2 koji navode kako e, to treba uvažiti u zakonodavstvu, dakle smatramo da, smo, da to treba riješiti jednim potezom i to što prije. Zatim, kada je riječ o razmjernosti, slažemo se sa onime što je rečeno o izvješćivanju. Mislim da postoji prostor za smanjenje opterećenja, no protivimo se bilo kakvoj zamisli prema kojoj razmjernost treba proizići iz osabljivanja bonitetnih standarda. Kada je riječ o proporcionalnosti MRL-u. To je već predviđeno u okviru BRD-a. Podešavanje MRL-a prema e, BRD-u ovisi o planu sanacija i vlasti predvide za tu dotičnu banku. I ako banka ne ide u sanaciju, nego ide u stečaj, onda nema potrebe za MRL-om. Tako da je to u tom smislu već predviđeno tim okvirom. Treba mi ja ukazati na razliku između Bejlina i raspodjele opterećenja, jer ono što ste spomenuli je obuhvaćeno raspodjelom opterećenja, tako da treba razlikovati ta dva pojma i to sam morao spomenuti. Imali smo i pitanje upućeno našim eh, predstavnicima nadzornog tijela, dakle zatražit ćemo i prevoditelje da ostanu koju minutu duže. Evo samo još jedan komentar o MRL-u prije nego što damo riječ nadzornom tijelu. Vi ste sami uzeli riječ, ali samo molim vas jednu minutu. Potpuno se slažem s time i to je dobar znak da postoji previše diskrecije između sanacije i nadzornih aktivnosti kada je riječ o FSB-u i mbu u Dakle, nema tu nikakve jasnoće, ali to treba biti potpuno jasno. To ima snažan učinak na poslovni model. Dakle, imamo više točaka ili samo jednu točku ulaska i to nije razjašnjeno. Kada mi ne bismo bili takva grupacija, ne znam tko bi bio, a to ima također dramatične posljedice po model i u tom smislu i tijela za sanaciju i nadzorna tijela trebaju zauzeti isto stajalište i dati jednu jasnu izjavu o tome. Gospodine Enrija, želim se nadovezati na pitanje Petra Simona o izvješćivanju. Kada je riječ o učestalosti, slažem se s Daniel, naročito kada je riječ o izvješću o likvidnosti, pa nadzorna tijela ne mogu čekati godinu dana na informacije o tome. Dakle, ako će se zahtijevati jednogodišnje izvješćivanje, onda će to e, zadavati već opterećenje drugoj strani. Mislim da smo već e, uskladili zajednički okvir za izvješćivanje. Treba međutim ustanoviti što dovodi do dodatnog opterećenja, a također moram reći da u zajedničkom okviru imamo i SSM i SRB i imamo vrlo usklađen sustav. Dakle, i institucije izvješćuju SSM i oni to prenose nama i tu već postoji dobar sustav. No, uz zajedničke zahtjeve postoji čitav niz dodatnih zahtjeva koje postavljaju nadležna tijela, makroprudencijalna tijela, središnje banke i to donosi i brojne statističke zahtjeve i tako dalje. Ne moramo ponovno izmišljati toplu vodu. Početkom 80-ih u SAD-u imaju vijeće za razmatranje institucija koje nalaže svim tijelima da se okupe i dogovore jedan komplet zahtjeva za izvješćivanje i to su jedini zahtjevi koji se prosjeđuju određenom tijelu i to onda prosjeđuje ostalima. Evo mislim da bi to trebalo osmisliti i uvrstiti u zakonodavstvo. Kada je riječ e, o međuovisnosti pasive i aktive, to nije bilo izuzeće predviđeno u našem e, izvješću, našim preporukama, jer naravno ako imate različite odlike e, financiranja imovine, onda to treba obuhvatiti NSBF-om i e, NSBR-om. I mi bismo predložili da e, Europsko nadzorno tijelo za banke razradi kriterije i vidi što nam točno treba u tom smislu kada su pasiva i aktiva međuovisne i kako s time treba postupati. Mislim da bi tu bilo prostora za poboljšanje u sadašnjem okviru. Daniel Nui. Evo dve kratke napomene. Kada je riječ o uvođenju usklađene kategorije za nepovlašteni stari dug, ja bih rekla da mi podržavamo i preferencije štedišta i kada je riječ o tome trebali pomoći u Belinu ili trebali Belin, ko želi to zakomplicirati Belin. Ne, mi smatramo da će tijelo za sanaciju moći E, sanirati druge starije instrumente prije ulagaša e, to je važno i za e, male investitore i treba ublažiti rizik ne naplativih potraživanja. Onda to bi dovelo do učinkovitije sanacije. Kada je riječ o pokrivenim obveznicama i postupanja sistema u obliku NSFR-a, mi se slažemo sa preporukom iz eh, EBE iz eh, prosinca 2015. godine prema kojem samo one obveznice koje eh, su dospjele trebaju uživati izuzeće, a sve ostale treba uključiti NSFR. Thank you. Others? Uh, sorry, uh, just in one second to come back to this. Uh, Evo samo da se vratim na ovo pitanje koje je postavio gospodin Hökmark o interakciji između sanacije i e, nadzora sa stajališta MRL-a i Telaka. Zapravo, iza Merela stoji zamisao da se provede odluka na otvorenoj banci, odnosno solventnoj banci. Dakle, imamo smanjenje duga i dokapitalizaciju banke. To su dva koraka i da, postoji veza između očekivanja nadzornog tijela prije vikenda i nakon vikenda, zato jer e, mi podržavamo kritične funkcije te banke i želimo da ona i dalje nastavi poslovati. I to treba proračunati eksante i naravno mi to moramo učiniti, odnosno treba vidjeti koja je prava razina i u bilanci u telaku imamo spomen od ovih 16%, što je dva puta 8% i to je minimum u bilanci u telaku. Dakle, počinjemo od očekivanja nadzornog tijela i izgrađujemo onda za, e, sloj MRL-a i to je također i predviđeno u budućem paketu komisije. Neću odgovoriti na napomenu o MPSB-u. Složenost e, bankarskog poslovanja nije nametnuta zakon, od strane zakonodavaca naše aktivnosti su složene i organizacija bankovne strukture nije toliko jednostavna sa stajališta sanacije, ne sa stajališta bilance nego, ili penela nego sa stajališta sanacije. Tu postoji pitanje i zato se time nastojimo pozabaviti. Izvolite da dvije kratke napomene o kapitalnim zahtjevima i MRL-u i o tome kako se to uklapa. Trebamo znati da tu postoji određeni rizik, odnosno ja kao predstavnik nadzornog tijela bih eh, htio imati snažne banke, zato jer ne bih htio ugroziti vlastitu reputaciju, a naravno voditelj tijela za sanaciju ima iste motive i tu postoji opasnost da budemo vrlo oprezni i onda da automatski dođe do iste razine MRL-a kako bi banka bila što sigurnija nakon vikenda. Naravno, ja nemam e, konačan odgovor o tome, ali vidio sam to u praksi. Zatim, e, hipotekarne obveznice kao e, koje smo pitanje čuli i to je nešto što stoji i zbog toga nema sporazuma na Bazarskom odboru. Zapravo E, razina izloženosti riziku u SAD-u je bitno različita u odnosu na onu u Europskoj uniji i zbog toga naravno e, to je uvjetovano i velikim razlikama u našem bankovnom i američkom bankovnom sustavu. No ipak time ne želim reći da ne bismo trebali doći do jednog globalnog sporazuma, ali to je svakako jedan od najvećih izazova. Hvala Eliza Ferreira. Hvala. Evo još nešto o MRL-u. Trebamo pomnije razmotriti to pitanje i trebalo bi provesti studiju učinka o nedostacima MRL-a u razdoblju u kojem ćemo teoretski tražiti te dodatne elemente, postavljati te dodatne zahtjeve i procjenjivati dodatne troškove izdavanja u tom kratkom razdoblju. O tome treba povesti računa. Prosjek u ovom slučaju ne znači ništa. Zatim hjerarhija vjerovnika. Trebamo ubrzati davanje pojašnjenja u vezi s time. I želim se osvrnuti i na napomenu o tome da budući da smo na jedinstvenom tržištu i da pripremamo bankovnu uniju, da će u financijskim grupacijama postojati određena korist e, od e, koncentriranja sposobnosti i pokrivanja duga. Mislim da je to cilj koji želimo postići, ali za sada, za crne dane, svi snosimo istu razinu odgovornosti nego kad bismo imali različitu situaciju u podružnicama kad bi one ostale bez e, likvidnosti. No, učinak e, na sustav se još ne uzima u obzir odgovarajućim instrumentama na europskoj razini. Ako se oslanjamo na nacionalne instrumente, mislim da ipak još ne možemo na taj način upravljati gospodarstvom. I posljednja napomena je versu 9. Tu trebamo ubrzati prijelazno razdoblje i vidjeti pod kojim uvjetima to možemo provesti. Hvala i sada naši izvjestitelji, gospodin Hojkmark ima riječ prvi. Želim zahvaliti svima na svim doprinosima i na odgovorima na naša pitanja. Iz ovoga svega možemo izvući neke pouke. Tu prvenstveno mislim na raspravu o tome kako procijeniti pravu razinu MRL-a. tu uključujem i telak u to i također razmatranje razine vlastitog kapitala, regulatornog kapitala i raspodjela odgovornosti. Ako predsjednik misli da je to složeno, mislim da bismo to trebali razmotriti i smatram da ćemo to učiniti. i hvala na svema onome što ste do sada rekli, tako da se zahvaljujem svim našim e, gostima. Hvala, Petar Zimon. Da, i ja vam želim e, zahvaliti na svemu što ste nam e, priopćili danas. Zanimljivo je bilo vidjeti da je proporcionalnost jedan od ključnih aspekata kojim se trebamo pozabaviti i drago mi je bilo čuti riječi gospodina Enrije to je doista dobar prijedlog da ne trebamo ponovno izmišljati toplu vodu nego vidjeti što se događa u SAD-u. Ja ću naravno ostati u kontaktu sa svima vama tijekom izrade nacrta izvješća o CRR-u i CRD-u i još jednom vam hvala na tome što ste prihvatili naš poziv da nam se danas pridružite i što ste s, nama podijelili svoja razmišljenja. Hvala, mislim da je ovo bio doista koristan seminar. Sada raspolažemo sa još više elemenata za izradu našeg nacrta izvješća i za usvajanje do